Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dobar vam dan. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Naš je današnji sastanak dosta kratak, imamo samo poslije podne, pa moramo odmah početi. Danas na dnevnom redu imamo neke veoma zanimljive i važne točke. Dopustite da na početku podsjetim sve sudionike, kao što to obično činim, da se ovaj sastanak prenosi putem interneta, a što se tiče usmenog prevođenja, prioritet imaju jezici kojima govore punopravni članovi našeg pododbora za sigurnost i obranu. Dopustite da sada prijeđemo na usvajanje današnjega dnevnog reda. Ako nitko nema primjedbi, smatram da je dnevni red usvojen. Zahvaljujem. Što se tiče obavijesti predsjedateljice, imam samo jednu obavijest. Odmah nakon što završimo sa službenim sastankom krenut ćemo sa zatvorenim sastankom proširenog predsjedništva pod odbora za sigurnost i obranu pa pozivamo sve koordinatore i potpredsjednike da sudjeluju na tom sastanku proširenog predsjedništva. A sada dopustite da predstavim prvu točku današnjega dnevnoga reda. Riječ je o sve lošijoj sigurnosnoj situaciji u istočnoj Ukrajini, a posebice u okolici grada Avdivka. Velika mi je čast i zadovoljstvo što dobrodošlicu mogu izraziti pod eh, predsjednici vlade Ukrajine koja je došla na našu današnju sjednicu omogućivši nam na taj način priliku da razmijenimo mišljenja o ovoj temi. E, gospođu potpredsjednicu vlade Ukrajine prati veleposlanik Ukrajine e, pri Europskoj uniji, gospodin Nikola Točicki, kojega mnogi od vas već dobro poznaju. Dame i gospodo, ja bih sada odmah dala riječ predsjednici ukrajinske vlade. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice, poštovani zastupnici, poštovani kolege, prijatelji i partneri. Ovo je za mene velika čast i važna prilika da s vama razmijenim razmišljanja o situaciji u istočnoj Ukrajini. Još nedavno sam i ja bila zastupnica u parlamentu pa mi je ovo e, doista i osobno važna prilika i zahvaljujem na prilici da ovdje s vama porazgovaram. Za početak želim izraziti zahvalnost na svoj potpori koju su nam članovi ovog pododbora pružili, dakle koju ste pružili Ukrajini na vašoj političkoj potpori i potpori našem priključivanju široj europskoj obitelji. Također ne mogu, a da ne spomenem vaš posjet istočnoj Ukrajini jesenas i želim naglasiti da je to značajan iskaz vašeg zanimanja i vaše uključenosti, vašeg angažmana i potrebe da vidite osobno što se na terenu događa. Nažalost, Ukrajina je i dalje velik izazov ne samo za nas nego i za Europu i za e, čitav civilizirani svijet zbog onoga što se ondje događa nakon ruske okupacije. To je velik udarac našim zajedničkim vrijednostima koji zapravo predstavlja upozorenje koje se čuje u čitavoj regiji i naravno možemo se pitati za kime zvono zvoni kao što se to zapitao autor klasičnog i poznatog romana. E, ja mislim da na to pitanje moramo dati zajednički i odlučan odgovor jer mislim da zvoni svima nama. Prekid vatre Rusija i oni koji djeluju u ime Rusije neprestano krše a što se tiče broja poginulih eh, vojnika, a i civila u Ukrajini, taj broj neprekidno raste. Prošli tjedan od 29. siječnja do 4. veljače izgubili smo 15 eh, ukrajinskih vojnika i 3 civila, više od stotinu pripadnika vojske je ranjeno eh, kao i devet civila nažalost nezakonite naoružane skupine u području Dombaska sprječavaju dolazak posebne promatračke misije OSS-a e, i neprekidno e, uništavaju e, različitu opremu na terenu. Situacija koju smo vidjeli u gradu Avdivki pokazuje na koji način ruske snage zabranjeno oružje velikog kalibra koje je zabranjeno prema sporazumu iz iz e, Minska koristili su recimo artiljeriju od 150 mm, od 122 mm, zatim minobacače kao i raketne bacače, a to je sve oružje zabranjeno sporazumom iz Minska. Dakle, zajedničke redovne ruske vojne snage i nezakonite naoružane skupine pokušale su se probiti e, kroz linije ukrajinske vojske kod grada Avdivka e, u noći između 29. i 30. siječnja. Taj njihov pokušaj prodora pratila je žestoka e, artopnička vatra e, koja je pogađala kako položaje tako i civilno područje, naglašavam civilno područje i taj dio je prema sporazumu iz Minska pod nadzorom ukrajinskih snaga. Ne dajte se zavarati, taj grad su s vremena na vrijeme granatirale snage iz okupiranih područja um, koje djeluju u ime Rusije ili ih podupire Rusija, ali nikada tako snažno kao prošloga tjedna. Snažno je oštećena infrastruktura, 144 privatne stambene jedinice pogođene su e, tim granatiranjem kao i osam više katnica, e, nekoliko garaža je također uništeno i imamo doista mnogo dokaza da topnička vatra pa i vbr e, ovi koji su ispaljeni dolaze iz stambenih područja Donjecka, dakle da su tamo položaj iz kojih se oružje ispaljuje. E, situacija je doista teška, temperature su trenutačno vrlo niske, minus 20 do minus 22, pa nakon što je uništena električna mreža, ljudi u gradu Avdivki i u okolnim područjima veoma se teško mogu spasiti od humanitarne katastrofe. Lokalne vlasti, civilne i vojne vlasti, naša nacionalna garda, nacionalna policija, sve državne službe za hitna stanja kao i kabinet premijera Ukrajine i predsjednik Ukrajine, svi su se oni uključili kako bi osigurali da na odgovarajući način odgovorimo da ljudima omogućimo grijanje, vodu i električnu energiju. s ukrajinske strane 45 puta zatražen je prekid vatre kako bi se e, popravili električni vodovi, ali E, do sada to nije uspjelo, međutim evo jučer, Bogu hvala, smo napokon uspjeli popraviti električnu mrežu pa je u e, okolnim selima ponovno uspostavljen dotok električne energije, a samim time i grijanje. Naravno, detaljno mogu odgovoriti na pitanja, bude li vas zanimalo, mogu vam objasniti što su sve nadležna tijela napravila na terenu kako bismo pomogli ljudima, imam ovdje i sve brojčane podatke, ali sada bih vam htjela skrenuti pozornost na jednu činjenicu. Tijekom granatiranja E, to granatiranje je doista bilo nehumano jer su ciljani i centri za distribuciju humanitarne pomoći koji su organizirani u prostoru škole. Također omogućili smo građanima divke evakuaciju u slučaju da to zažele. Više od 260 osoba jest evakuirano, prvenstveno je riječ o djeci. Ono što nas osobito brine jest činjenica da militanti pod e, vodstvom Rusije nisu dopustili da se popravi električna mreža. Dakle, postojala je opasnost od ekološke katastrofe i od humanitarne katastrofe. Država nastoji učiniti sve što može kako bi to spriječila. Smatramo da sve što je učinjeno u području Avdivke se doista može opisati kao ratni zločin i veliko kršenje Ženevske konvencije iz 1949. godine. na ukrajinsku inicijativu predložili smo i hitan sastanak trilateralne kontaktne skupine kako bismo riješili ovu situaciju. OSS je bio spreman, Ukrajina je bila spremna, ali ruska strana je izjavila kako takav sastanak nije potreban. Mislim da to ponovno pokazuje da ruska strana nije spremna, odnosno da nema volje pobrinuti se da se sporazum iz Minska uistinu i provede. Ukrajinu ne treba podsjećati na potrebu da se sporazum iz Minska provede. Ukrajina čini sve što je u njezinoj moći kako bi se pobrinula da ostvarimo napredak po pitanju provedbe tog sporazuma. No, naravno, želimo da se ispune svi sigurnosni uvjeti i svi humanitarni uvjeti kako bismo mogli ostvariti napredak. Dakle, postoji prijedlog plana u jesen 2016. na zadnjem sastanku inicijative iz Normandije je dogovoreno da će se taj plan usvojiti. Njega bi uistinu trebalo usvojiti i usvojiti njegove prioritete kao što je to predviđeno protokolom iz 2000 i 14. potrebno je da se ruske snage povuku iz područja Dombaska. treba osigurati odgovarajuće sigurnosno okruženje, za to nam je potrebna pojačana međunarodna nazočnost u regiji, recimo kad je riječ o naoružanim promatračima OSS-a. Dakle, važno je također da e, zarobljenici i taoci budu pušteni. Nadamo se da će zastupnici u Europskom parlamentu i drugi naši e, međunarodni partneri prihvatiti takvu logiku. Također se nadam da postoji mogućnost da se u Europskom parlamentu razmotri mogućnost da ovo bude tema vaše rasprave i donošenja rezolucije možda na sljedećoj plenarnoj sjednici sljedećega tjedna. E, jer da, jučer smo popravili električnu mrežu i jučer smo imali samo, da tako kažem, samo 51 e, slučaj granatiranja, od toga 50% je bilo iz oružja koje je zabranjeno prema sporazumu iz Minska, a danas je opet bilo 90 incidenata, e, dakle kršenja prekida vatre, od toga je velik dio došao iz okupiranih područja Ukrajine. Dakle, uvelike smo zahvalni na vašoj potpori, nadamo se da nakon ove današnje današnje rasprave a i nakon rasprave koja se trenutačno vodi u vijeću za vanjske poslove će se također nešto učiniti. Drago mi je zbog ove prilike evo da i danas ovdje predstavimo situaciju. Samo mi dopustite još nekoliko riječi o nekim stvarima za koje mislim da bismo možda mogli zajednički riješiti osim e, ove sigurnosne situacije u istočnoj Ukrajini. A na taj bismo način podsjetili stanovnike Ukrajine da im Europska unija pruža potporu, da vidi napore koji se u Ukrajini ulažu, da vide napredak koji država ostvaruje, eh, istodobno dok mora i ratovati. Dakle, i to su pitanja o kojima ćemo, nadam se, porazgovarati ovdje u parlamentu, to je oslobođenje viznog režima za Ukrajince, nadam se da će naši partneri izvan Europske unije, dakle izvan institucije Europske unije, a u Nizozemskoj e, također ispuniti uvjete koji su potrebni kako bismo mogli ratificirati sporazum o e, suradnji s Europskom unijom. Dakle, mi smo doista otvoreni prema budućem produbljivanju suradnje koji bi osigurao slobodnu i sigurnu Ukrajinu, a koja bi na taj način mogla biti dijelom sigurne i mirne Europe. Hvala vam lijepa. Adam, thank you. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Podsjećam sve e, članove da je za vrijeme jesenske misije u Ukrajinu zamjenik e, predsjednika vlade, gospođa Šintadze, je bila jedna od važnih sugovornica na području nadležnosti vlade, e, na području e, evropskih i transatlantskih e, tema. Prije no što počnemo s pitanjima i odgovorima, htjela bih zamoliti predstavnika EAS-a gospodina Šlibersa, oprostite zbog izgovora imena, da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, hvala na mogućnosti što možemo dati naše komentare na ovu važnu temu. E, smatramo da je Ukrajina opet jedna od e, prioriteta i e, središta napetosti. Ovo nam je upravo opisano detaljno od gospođe potpredsjednice E, imamo i jake europske reakcije. E, e, glasnogovornica gospođe Mogherini je već se referirala na humanitarne posljedice i zatražila trenutni prestanak neprijateljstava. I danas se čula ta tema na raznim sastancima. Treba se koncentrirati na e, procese reforme u Ukrajini i na dobar napretak na tom području. Međutim, zbog nedavnih događaja moramo obratiti pažnju e, tom najnovijem razvoju događaja. Početkom e, tjedna smo imali predsjednika Grozmana i petog do devetog veljače ćemo nastaviti e, diskusije. Ovo što smo upravo čuli je e, dovoljno detaljno pa e, teško granatiranje je dovelo do velikog broja smrtnih slučajeva 63 civila su bili žrtve tih napada 12 ih je ubijeno, a 51 su ranjeni. 48 je, su ranjeni od 29. E, siječnja do 3. veljače. Imamo i velike prekide infrastrukture, e, lokalne zajednice i civili e, nemaju hrane, nemaju grijanja. I to stvarno jako loše zbog rada OSC SMM-a. Jučer je bilo moguće da se poprave električni vodovi kao i e, stanica za filtriranje vode u Donjecku Međutim, u južnom Do, Donbasku cjevovod e, se ne može popraviti. Trebamo prestanak vatre koji će da e, trajati neko vrijeme da bi se to učinilo. E, došlo je do trenutnog prekida vatre zbog intervencije smm a neprijateljstva se nastavljaju E, koristi se topništvo, minobacači i tenkovi. E, sada se oni e, kreću prema Marijupolu, prema Širokonom, 25 km sjeverno od Mariupola u, u području Luganska. E, to je područje također bilo pod jakom vatrom, uključivši i topništvo i rakete Grad. Dakle, topništvo i minobacači se koriste. Kao što je nekoliko puta naglašeno, stabilizacija e, sigurnosne situacije e, zahtjeva trenutni prekid vatre i to e, je naravno definirano i sporazumom iz Minska. Europska unija smatra da to pogoršanje situacije neprihvatljivo. Civili su na Nišanu. E, to je rekla i gospođa Mogherini prošlog petka. Ona inzistira na prekidu e, vatre. Gospodin Mogherini koje ići mi idemo u Ukrajinu sljedećeg tjedna i naša je izjava bila potpuno jasna u tom kontekstu. Nakon e, e, rasprava u Gimnicku e, kako bi se pojačala uloga Europske unije i proveo sporazum iz Minska, Europska unija je obećala podršku nadzornoj misiji OSCMM-a E, važna je socijalna kohezija i stvaranje radnih mjesta. 2018. do 2020. imamo program koji će se usredotočiti na ponovnu izgradnju Ukrajine. E, imamo e, ključan korak koji treba poduzeti jeste djelovanje u područjima koje nisu pod kontrolom vlade. Što se može učiniti u ovim teškim okolnostima? I tu treba, je potrebna naša podrška. Što se tiče procesa reforme, to je najbolji način da se poveća otpornost Ukrajine. E, e, treba po poboljšati e, e, tu reformu, produbiti je. E, imamo korake koji su već poduzeti, koji nam daju nadu da će to i uspjeti. Naravno, ti će napori i dalje uživati našu potporu. Hvala. Hvala lijepa. Pozdravljam sada sve one koji žele uzeti riječ. Mnogo vas je zatražilo riječ, pa vas molim da se ograničite na otprilike dvije minute. Neću sama intervenirati, ali molim vas budite disciplinirani. Gospodin e, Mihajl Galer ima riječ. E, dobrodošli e, potpredsjednice vlade. Vrlo je lijepo što ste kod nas i što smo iz prve ruke čuli podatke o najnovijem razvoju događaja. E, e, bilo bi mi draže da ste došli e, prošlog tjedna kad smo imali na tapeti Gruziju i bezvizni režim, ali kao što ste upravo rekli, pojačanje otpornosti Ukrajine je vrlo važno, a zato su potrebne reforme sada moramo poraditi i na bezviznom režimu. To bi bio najbolji odgovor na napade e, agresora. Kao što sam rekao, e, situacija nas e, zaista zabrinjava i ja sam sasvim siguran da je u pitanju Rusija agresor koja sada ispituje teren E, u svjetlu stupanja na dužnost novog predsjednika e, u e, SAD-u. Sada Evropska unija mora zauzeti stav, ali SAD mora također djelovati i reći jasno da će poduprijeti žrtvu agresije. Stoga se nadam da će naši odgovori i pritisak na Rusiji biti snažni kako Rusija ne bi vjerovala da ima slobodne ruke, da Zapad neće reagirati. Moramo se koncentrirati na provedbu Minska. Malo sam tužan, e, kao da e, e, su svi ravnopravni i jednako snose odgovornost Politički, po mom sudu, jasno je tko je agresor, to je Rusija, oni nemaju šta tražiti na ruskom tlu. I stoga u ovoj situaciji moramo nastaviti našu podršku Ukrajini i pozvati obje strane da rade na provedbi Minska. Hvala. E, gospodin Jan milcerabasko ima riječ. Hvala. I ja pozdravljam e, potpredsjednicu u našem pododboru. Hvala e, za ovaj izvještaj koji smo upravo čuli. E, moje pitanje već dobilo odgovor u vašoj prezentaciji. Htio bih pojačati ono što je rekao Mihael Galer usred zime nema smisla da se vojno otvaraju, otvaraju velike operacije. Sklon sam stoga razmišljati kao i Mihael. To je političko testiranje terena. Oni su htjeli više manje pokazati da je situacija tako ozbiljna da treba nešto učiniti E, vidite imamo e, i tamo problema to je e, argument koji oni koriste nova oni pipaju teren da vide kako će reagirati nova administracija u SAD-u mi moramo nadzirati implementaciju Minska ne smijemo zaboraviti da su sankcije direktno povezane sa provedbom sporazuma iz Minska. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Schaffhauser ima riječ. Dobar dan. E, kao i obično E, biti ću ovdje u manjini e, i jednu malu točku bih htio naglasiti. E, drago mi je što je u smislu otvorenog društva i gospodina Soroša koji dobro predstavljate E, drago mi je što smo imali izvještaj OSCE-a jer u tom izvještaju se vide da vidi da su stvari e, izjednačenije nego što pokazuje vaš izvještaj. Trebamo si postaviti pitanje, e, vaša vlada si je na tome čestitala tko je, za, prvi zauzeo ničiju zemlju previše zaboravljamo reći e, e, gdje se nalaze civilna populacija u Donetsku i Lugansku u prvom redu. Ja bih podcrtao također da u sporazumima iz Minska imamo ovaj status ekonomije, e, autonomije. Vista je ovaj status autonomije trebao biti proveden. To do danas nije učinjeno E, e, imate sada jedan nacrt jezičnog zakona e, koji je usvojen u siječnju u Radi koji ide protiv Minska. Vi održavate ekonomsku i socijalnu blokadu Donbasa, mirovine se ne isplaćuju što je također u suprotnosti s onim što je rekao vaš e, Visoki upravni sud u listopadu prošle godine. Prema tome, izjednačen, e, uravnotežen pristup ne postoji. E, kolega Galer tome i iznenađuje, kaže da nema sumnje i naglašava da je samo Rusija odgovorna Mislim da u sukobu postoje uvijek e, postoje uvijek rješenja koja odgovaraju stvarnosti i koja moraju biti uravnotežena. Stoga moramo se stvarno držati sporazuma u Minsku, poštivati ih. E, vjerujte mi, e, možemo govoriti laži, ponavljati laži, i makar one ne odgovaraju istini. Hvala lijepa, hvala. Gospodin Štetina ima riječ. predsjednik eh, pod odbora sede. Eh, dame i gospodo, molim da uzmete slušalice. Gospođo potpredsjednice, hvala što ste došli u naš pododbor. E, prije no što postavim pitanje, htio bih reći jednu stvar. Vjerujem da su hrabri Ukrajinci e, da, e, koji se bore za svoju zemlju u, i štite u Donbasu. Oni ne štite samo Ukrajinu, već i nas. To je vrlo opasna agresija. Nakon drugog svjetskog rata to je po prvi puta da imamo jasnu agresiju e, jedne države na drugu državu. E, to nije građanski rat kako bi je e, taj rat neki željeli prikazati. A sada moje pitanje. Sporazum iz Minska, neki dijelovi tog sporazuma kao povlačenje teškog topništva E, to nije provedeno. Separatisti i Ruska federacija koriste to naoružanje. E, to je problem ne samo u vašoj regiji i u regiji Aljevke, već i u Širokinu i na drugim područjima. Ono što sada vidimo jeste e, jasno kršenje sporazuma iz Minska Moje pitanje, e, sporazum mi iz Minska ne funkcioniraju dobro. Imamo li plan B u, Ukrajini? Imate li ga vi naime? Imate li vi plan B koji e, bi se mogao koristiti umjesto Minska? Hoćemo li e, zatražiti da se sporazum drži e, da još dvije, tri godine, a muškarci i mladi vojnici i civili umiru. E, bili bi, bilo bi moguće možda da se potpiše neki plan B, pomoć Ukrajini, e, vojni materijal da se šalje, da se dade podrška policijskim snagama ili da osjeda neku pomoć ili e, da pojačamo e, graničnu stražu između Ukrajine i Rusije. Što o tome mislite? Hvala. E, gospođa Rebeka Harms mora uskoro otići. Ona je zatražila riječ. Izvolite, gospođo Harms, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih podržala ideju svih kolega koji žele da Europski parlament e, raspravi rezoluciju o Ukrajini na sljedećoj plenarki. To e, zahtjeva ova situacija. Sada rat traje već e, tri godine. Ukrajinski vojnici i dobrovoljci se bore protiv okupatora to je borba za slobodu i nezavisnost. Evropska unija je uvijek riječima podržavala ideje Ukrajinaca. Mislim da je sada krajnje vrijeme da u komisiji i u, u trilateralnoj kontaktnoj skupini e, da se raspravi što je postignuto sporazumom iz Minska. U sadašnjem trenutku situacija je mračna E, rat se potpiruje kad god u Kremlju neko kaže trebamo ga trebamo taj rat ne povlači se na oružanje ništa nismo postigli kako bi Ukrajina ponovno zadobila kontrolu na svojim vanjskim granicama mislim da je to e, od temeljne važnosti za bilo kakav kompromis u toj regiji e, E, Ukrajina ne može e, ponovno dobiti kontrolu nad granicama dok e, ruska vojska tamo operira. Treba se garantirati prekid vatre. Molim kolege i kolegice da podržimo ovu raspravu. Mi smo tijelo koje uvijek tjera europske institucije na djelovanje. U međuvremenu borba se nastavlja e, i to e, jačom žeštinom ljudi umiru. E, Gruzija je dobila bezvizni režim ili sporazum o viznom režimu. Ukrajina još čeka. Koliko puta ćemo još čuti da se oni bore za načela neovisnosti i slobode, a istovremeno im ne pokazujemo da je zaista želimo da su na našoj strani. Moramo biti dosljedni. Preveliki broj e, političara već govori o ukidanju sankcija. Prema tome postoji potreba da imamo raspravu i rezoluciju na sljedećoj plenarki. Hvala Ja u potpunosti podržavam ovo mišljenje i mislim da trebamo raditi na liberalizaciji viznog režima za Ukrajini što je prije moguće kao što smo zapravo i obećali. Mi ovdje imamo i predstavnika, odnosno predsjednika e, skupine prijateljstva sa Ukrajinom, gospodin Petras Ostrević. Izvolite. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. E, želim pozdraviti potpredsjednicu vlade i veliposlanika. Ukrajina e, ima dvostruki teret. E, reformni paket i rat. I usprkos svim poteškoćama i restrikcijama s kojima se Ukrajina suočava, vi ste obavili odličan posao. I dalje imate moć oduprijeti se jednoj od najsnažnijih e, vojski, ovdje govorimo o ruskoj vojsci, i e, uspjevate provoditi reforme u vašoj zemlji. Ne znam na kojem dijelu bih vam trebao više čestitati, vjerojatno na oba ova aspekta i zaista mislim da bi bilo dobro imati ili rezoluciju ili izjavu e, u Strasburu. Ne možemo zatvarati oči pred ovim što se dešava i čitati samo izjave u medijima i tisku e, o događajima e, oko grada Avdivka na jugu. Ako smo odlučni što se tiče rezolucije u ovoj situaciji moramo dati i neke preporuke i moramo uložiti dodatni napor kako bismo vidjeli na koji način ići dalje. Mislim da bismo trebali početi razgovarati ne samo o planu B, jer ne vjerujem da je to najbolje rješenje. Ne trebamo imati plan B koji bi bio alternativa sporazumu iz Minska. Ja mislim da je sporazum iz Minska dobar, iako nisam siguran da će biti e, proveden. Za Rusiju to znači e, priznavanje e, sadašnje granice između Ukrajine i Rusije, ali tu imamo i misiju CPSD. Ne možemo samo imati misiju OSSE-a koja obavlja jako dobar posao, već e, moramo raditi na spriječavanju pogoršavanja ovog sukoba. Zato e, jesam za ovu raspravu. Mislim da trebamo otvoriti e, dodatna pitanja, trebamo otvoriti nova pitanja, dati nove sugestije za rješavanje ovog sukoba. A ono čega se ja bojim je to da trebamo učiniti naravno sve da se ovaj e, rat pretvori u takozvani zamrznuti sukob u Europi jer ih u Europi već imamo dovoljno tako da ovu situaciju zaista moramo rješavati e, sve dok sva pitanja ne budu riješena. Hvala gospodine Kristjan Eller, e, podpredsjednik ovog pododbora. Gospođo potpredsjednice, srdačno vam hvala što ste došli u naš pododbor. U prvom redu, e, to je možda interna razmjena, a e, e, Francuzi pozivaju na Karla Martela kad govore o KGB-u. Mislio sam da to neću doživjeti. To moram reći ovdje. E, drugo, još bi jednom htio naglasiti da je važno u ovih dana da se sankcije ne e, dovode u pitanje e, imamo, dobili smo najave iz Washingtona koja sad malo umiruju. Ali što se piše u novinama o Ukrajini u Americi, ne možemo e, prihvatiti da je posjet Putina jednoj evropskoj zemlji e, nekako spojen sa sankcijama. E, moramo se jasno izjasniti o sankcijama. Stoga pitam još jednom. To su kolege već spomenuli. Kako vi gledate na ovo ispitivanje terena kojim se sada bavi Rusija? u odnosu na e, tek početnu ambivalentnost Washingtona i, ili e, zbog glasova koji su izolirani u Europi, ali koji postavljaju u pitanje sankcije. E, imam, vidimo pojačane vojne aktivnosti od strane Rusije. Imamo neposrednu opasnost da će se ovaj sukob pooštriti. Hvala gospodine Schaffhauser. Vi ćete dobiti također glas, moći ćete govoriti o ovom pitanju, ali nakon ove runde pitanja, jer moram dati prostora za eh, govor i drugim zastupnicima. Gospodin Pantnju, hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo eh, zamjenice premijera. E, ja ovdje e, ovdje moramo govoriti o e, kršenju pravila na Krimu, o destabiliziranju zemlje kroz Krim i mislim da to moramo napomenuti kada govorimo na ovom pododboru naročito u vašem prisustvu. I to svima želim reći koji su fascinirani gospodinom Putinom, to je jasno i u ljevici i desnici, u Europi postoji višak testosterona koji koriste neki muškarci koji meni ne služe kao model. Ja smatram da je Europa ta koja mora stvarati vanjsku politiku koja će biti u potpunosti neovisna i od SAD-a i od Rusije. Mislim da je to jako važno napomenuti na ovakvom jednom sastanku jer imam dojam da Europa od travnja 2014. godine zbog toga sam govorio o Krimu je tu i samo gleda događaje, a ne reagira. Zbog toga mislim da bi trebalo organizirati hitnu raspravu u parlamentu uz prisustvo gospođe Mogherini. Mislim da bi to bilo zaista bitno s obzirom na situaciju. I želim pitati gospođu Klim Puš, možete li nam još nešto reći o e, formaciji Normandija i što očekujete od nas kako bismo vam pomogli u vraćanju mira na ovom području. A drugo, mislite li da ovo približavanje između Trumpa i Putina može služiti kao e, nešto što će smiriti situaciju ili što će ugroziti sigurnost na istoku Ukrajine? Hvala, gospođa Ana Gomeš. Želim vas najprije pozdraviti, pozdraviti vaš dolazak na ovaj sastanak. Ja zaista smatram također trebamo organizirati i raspravu s gospođom Mogherini i izglasati rezoluciju u parlamentu o stanju stvari u istočnoj Ukrajini. Nadovezujem se na ovo što je moj kolega upravo rekao. Htjela bih znati, možete li nam reći više informacija, jer smo čuli e, kontradiktorne izjave o novoj američkoj vladi. S jedne strane imamo Niki Helija, e, američkog ambasadora u UN-u, koji sasvim jasno kaže da sankcije neće biti ukinute sve dok se ne vrati Krim Ukrajini. A s druge strane imamo predsjednika Trumpa koji obavlja telefonski razgovor sa gospodinom Putinom e, koji očigledno čak i ne dotiče se pitanja e, Ukrajine barem to nije potvrđeno, nije rečeno da su govorili o Ukrajini niti o posljednjim sukobima, posljednjoj agresiji o kojoj ste vi govorili. I Također vidimo da predsjednik Trump e, povlači sankcije na sigurnosne službe gospodina Putina što njemu omogućava nastavak uvoza komunikacijskih tehnologija. Dakle, ja bih zaista htjela dobiti nešto više detalja o tome što vi zapravo mislite o toj situaciji. Što vi mislite o djelovanju gospodina Trumpa, njegovom utjecaju na situaciju u Ukrajini i također ako možete reći što mislite o učinkovitosti gospodarskih sankcija. Zar ne mislite da bi se te sankcije trebale biti nešto ciljanije kako bi pogodile najbolnija područja, a ne ruski narod koji već dovoljno pati od samog Putina. To je barem moje mišljenje. Hvala. Hvala najljepša. Hvala što ste došli na ovaj sastanak. Ovo je prvi put da prisustvujem ovakvom sastanku i želim se vratiti na neka od pitanja koja su spomenuta kada smo prije par mjeseci razgovarali o Ukrajini. Sada znamo kakva je situacija doba su, znamo da imamo e, separatiste koji rade što žele, koji mogu uvijek uživati e, rusku podršku kao što su uživali do sad ali sadašnja situacija je zabrinjavajuća i ono što je također zabrinjavajuće je činjenica da ti separatističke snage mogu djelovati na tako slobodan način i postižu velike uspjehe pa si moramo zapisati postaviti jedno ključno pitanje o vojnim snagama Ukrajine. Čini mi se da nemamo dovoljno e, dobrovoljaca za odlazak u Ukrajinu, za odlazak e, u borbu za Ukrajinu. Dakle, kakvo je vojno stanje? Je li vojno stanje Ukrajine bolje nego prije dvije godine? E, da li je zapovjedništvo dobro? S kakvim tehnikama raspolažete? E, I kakva je organizacija a, vojske? A što se tiče očekivanja, naročito glede vojne potpore kojabinskoj vojsci. Znamo da tu postoji različiti podaci, različite dvojbe, naročito političara, pa se pitam je li moguće e, vam dostaviti oružje kako bi se Ukrajina mogla braniti. A još nešto znamo da je Ukrajina E, imala jako razvijenu vojnu industriju, možda je bila na petom ili šestom mjestu u, u svijetu. Ja sam nedavno bio u jednoj od tvornica gdje se proizvodi e, oružje i vidio sam e, sa kakvom infrastrukturom raspolažete. Ali se pitam zapravo što je s tim tvornicama sada. Radi se o cijelom jednom industrijskom sektoru koji je organi eh, koji zapravo isporučuje oružje Rusiji. Zato smatram da je ovo jedna grana industrije koju trebamo restrukturirati i pitam se možemo li vam mi nekako pomoći u tome. Čini mi se da eh, ne radimo dovoljno po ovom pitanju, trebamo napraviti još dublju analizu situacije, vidjeti kakav potencijal postoji i razmisliti kako eh, izorganizirati sve ovo, restrukturirati industriju i pružiti vam eh, potporu. A Danas je situacija takva da vojska naravno mora biti spremna da se bori, ali isto tako mora raspolagati s oružjem, kvalitetnim oružjem. A sada mislim da to oružje e, vam nije na raspolaganju, pa mislim da e, Europska unija vam može pomoći. Gospodine Schaffhauser, vi ste sražili ponovno riječ, evo izvolite. Želim samo reći kolegi Heleru 8.9.89. godine kada sam bio zadužen za međunarodnu suradnju u Alzasu e, ja sam svoj oporbi e, istočne Europe pružio potporu e, za borbu protiv komunizma. Dakle, za mene to nije samo ideologija, to je za mene nešto konkretno i mnogi to znaju o meni. 1995. godine predsjednik Ukrajine me pozvao u posjet i u to vrijeme fondacija soros nam je rekla da Ukrajinu treba e, prepoloviti na dva dijela koristeći e, kulturne i povijesne razlike koje postoje. Hvala vam, hvala vam gospodine, nemate više e, vremena za postavljanje pitanja. Ovo je drugi put da smo vam dali riječ i sada moramo zaključiti ovu rundu pitanja i odgovora. S obzirom da zaista imamo gust program i nemamo dovoljno vremena, želim ponovno predati e, riječ gospođi Ivana klimpuš e, cincađe Izvolite. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Evo ja ću pokušati kratko odgovoriti na većinu pitanja, pokušat ću ih nekako objediniti. Hvala vam što ste svi napomenuli e, nužnost i potrebu da Europska unija odgovori na ovo što se e, dešava u Ukrajini i što ste spomenuli liberalizaciju viznog e, režima 134 točke ovog plana su točke koje podrazumijevaju ideju stvaranja antikorupcijskih tijela. E, dakle, radi se o stvaranju tih tijela, stvaranju zakona, usvajanju zakona, e, predviđanja proračuna za ta tijela, e, vođenja objavljivanja javnih natječaja, na trans zapošljavanje na transparentan način, obučavanje ljudi koji bi trebali raditi u tim e, tijelima i onda se postižu tek rezultati. Dakle, to bi bila jedna od te 134 točke. Ukrajina činila jako puno kako bi ispunila sve uvjete za liberalizaciju viznog režima. Tako da zaista očekujemo da e, ovu odluku ne odgađate više i da ju donesete što je prije moguće u Europskom parlamentu, u e, vijeću kako bi ukrajinski narod koji to zaista zaslužuje zaslužuje mogao slobodno putovati u zemlje Europske unije. Hvala vam na toj podršci. Što se tiče političkog političke procjene ovog što se dešava. Mislim da je jako e, bitno shvatiti da Rusija sada pokazuje svoju snagu i da može povlačiti konce. Okupirani području na u istočnoj Ukrajini, u Donjecku, e, su područja na kojima su sukobi se pogoršali. E, situacija na terenu je gora nego što je bila. Mi aktivno radimo u cijeloj Ukrajini u smirivanju ovih e, gorućih političkih tenzija. A u EU također postoje mišljenja koja su oprečna i koja govore o alternativnim e, stvarnostima, ne temeljeći se na činjenicama. Tako da zaista moramo biti oprezni. E, mislim da imamo dosta toga zajedničkog. Ukrajin Ukrajins Neke web stranice vlade eh, su nekoliko posljednjih eh, mjeseci bile pod eh, kibernetičkim napadima i znamo da će ih još biti, ali isto to se dešava i u Nizozemskoj i u drugim državama, tako da bi bilo dobro ujediniti snage i zajedno se oduprijeti ovakvim napadima kako bismo zajamčili da smo dobro identificirali odakle dolazi pretnja i što to znači za e, budućnost e, e, stabilnog i sigurnog područja za sve građane Europske unije. Ako mogu vas samo podsjetiti na neke stvari. Ime zemlje se promijenilo od ussr na Rusku federaciju i instrumenti koji se koriste ovdje kao i kršenje međunarodnih e, zakona od 1994. prema baltičkim zemljama, sada rade isto prema Ukrajincima, Gruziji 2005. E, godine i s obzirom na to da nismo jasno rekli što se dešava u Gruziji, mi zajedno, mi kao Europa ili civiliziran svijet, e, nismo jasno Putinu rekli dosta i mislim da je to omogućilo E, njegov sadašnji način ponašanja u Ukrajini. Što se tiče učinkovitosti sankcija, gospodarskih sankcija koje su na snazi, mislim da Europska Europa treba vidjeti na koji način još, još ih istančati ili ih učiniti ciljanijim, ali da te sankcije zaista nisu učinkovite ili da ne stvaraju neki pritisak na Rusku e, federaciju ili aktivni pritisak na različite snage, e, na različite snage u e, SAD-u i drugim zemljama onda bi situacija bila e, još e, gora ili bi se tražilo da se sankcije zaista ukinu. Zbog toga mislim da moramo sasvim precizno reći na koji način omogućiti e, dobru procjenu učinkovitosti sankcija. Što se tiče sporazuma iz Minska, mislim da se trebamo podsjetiti da je točka sporazuma broj 1 u ovom e, sporazumu bila e, hitan i sveobuhvatan prekid vatre. Povlačenje teškog naoružanja, to je druga točka sporazuma iz Minska. Želim vas podsjetiti također da u e, Minsku se ne govori o autonomiji, već se govori o posebnom statusu za određene oblasti i to je sve detaljno napisano u ovom dokumentu. Kako bi Minsk bio uspješan, mislim da je bitno proširiti međunarodno prisustvo na terenu. Kao što je bilo i dogovoreno, kao što je to zajamčila i ruska snaga na jednom od službenih sastanaka u listopadu 2015. godine koji je održan u Parizu. Oni su tada rekli da će posebna misija OSS-a imati e, potpuni pristup cijelom području kojeg je okupirala Ruska federacija, no međutim do toga nije došlo, oni čak nemaju pristup ni e, kontakt liniji, ne na svim mjestima barem, a ne spominjem e, nadzor nad granicom 409 e, km granice je granica koju ne kontrolira nitko. Tu dolazi do prelaza e, trupa, e, plaćenika, do prevoza nafte, E, sve to preko ovih 409 km e, nenadzirane granice. Tu bi trebali e, biti promatrači na izborima, no međutim to je nemoguće dok se ne zatvori taj dio granice, dok ne zajamčimo da su se ruske snage povukle i da je povučeno oružanje koje bi se moglo koristiti za vrijeme E, izbora, a to je sve također navedeno kao načelo u sporazumu iz Minska. Mislim da treba ojačati međunarodno prisustvo i policijsku misiju i to bi pomoglo provedbi sporazuma iz Minska. To bi bio E, preduvjet za uspostavljanje sigurnosti na terenu za ljude koji žive na tim područjima. Što se tiče rasprave između Ruske federacije i američke vlade, mislim da tu postoji jasna želja Ruske federacije da zajamči da svijet sada funkcionira prema Putinovim željama. Oni zaista misle da sada imaju sjajnu priliku koja im se pružila da to i postignu, ali ja kao i većina mojih kolega se nadamo da će američka politika se graditi i na nacionalnim interesima SAD-a, a to između ostalog uključuje i sigurnu, stabilnu i e, demokratsku situaciju u ovom području e, svijeta. Zato se nadamo da će svi argumenti i sve objektivne informacije biti uzete u obzir kada se budu donosile e, ključne odluke o daljnoj sudbini sankcija. Za sad, kao što smo čuli, predsjednik Trump govori da to nije nešto o čemu će se razmatrati u, e, dogledno vrijeme, tako da se nadam da će uzeti u obzir sve dostupne informacije kako bi e, razmislio o tome na koji način razgovarati sa Rusijom po pitanju e, snage i moći. To je jedini jezik koji Rusija razumije. Mi također e, se nadamo da će američki kongres tu igrati veliku ulogu kao što je to radio i do sad te da će kroz dijalog institucija u SAD-u e, se izgraditi jedna jasna politika Sjedinjenih američkih država prema eh, Ukrajini i Rusiji. Što se tiče naoružanja i opreme, odnosno kvalitete opreme, 2014. Eh, godine smo se našli u situaciji u kojoj smo bili napadnuti od strane ruske vojske koja je bila mnogo spremnija za eh, napad, koja je raspolagala opremom e, koja je 2008. E, godine koristila tu opremu u Gruziji i poslije ju iskoristila i u Ukrajini, a e, u Ukrajini vojska skoro da nije ni postojala. Do te mjere da je ranije 2014. godine ono što nam je pomoglo je želja ukrajinskog naroda da se zaštiti, da zaštiti svoju zemlju. I to, taj element iznenađenja e, nije bio uzet u obzir e, od strane Rusije, odnosno Rusiju je to iznenadilo da će Ukrajinci se zaista moći oduprijeti ovom napadu i uzvratiti e, ruskoj vojsci. Od tad smo dosta napredovali što se tiče naše vojske, zahvaljujući E, djelovanju vlade, počev od ministarstva e, obrane, e, od predsjednika Ukrajine, nacionalnog obrambenog vijeća, zahvaljujući dragovoljcima koji su se pridružili vojsci i nacionalnoj gardi, zahvaljujući potpori izvana, uspjeli smo se pripremiti i, e, i organizirati organizirati dobru vojsku koju smo uspjeli sada obučiti. E, sada radimo i na e, osnivanju specijalnih snaga koje nikada prije nisu postojale u Ukrajini i u ove tri posljednje godine isplaćujemo 5% BDP-a za sigurnost i obranu kako bismo bili sigurni da imamo opremu s kojom raspolažemo za borbu protiv agresora. Dakle, mi oduzimamo sredstva koja su bila namijenjena za ekonomske reforme i usmjeravamo ih u e, područje obrane da bi se mogli obraniti od agresora. I po prvi put e, smo napravili jednu detaljnu stratešku analizu, usvojili smo nacionalnu obrambenu strategiju na uzimajući u obzir e, plan za razvoj vojnih snaga i naše vojne industrije do 2020. godine. Dakle, sada smatram da raspolažemo s jednim jasnim planom koji će e, biti E, nam od velike pomoći, ali također će nam biti pomoć, potrebna i vanjska pomoć. Naravno, obrambeno oružje bi nam bilo od velike pomoći, suradnja na području vojne industrije bi nam bilo od velike pomoći, jer još uvijek e, imamo velike manjke na u ovom sektoru zato što je većina naše industrije bila povezana sa ruskom industrijom pa se moramo orijentirati na druga tržišta i na druge partnere. No za to je potrebno vremena i nadam se da ćemo zajedno na kraju ipak biti jači. Hvala. Hvala vama gospođo na ovoj razmjeni mišljenja. Doista mislim da nam je to bilo veoma važno. Želim obavijestiti vas, a i naše kolege da sam zamolila e, tajništvo da napiše pismo e, parlamentu i podupre naše stajalište o tome koliko je važno da se rasprava o sigurnosnoj situaciji u istočnoj Ukrajini provede tijekom sljedeće plenarne sjednice u Strasburu. Hvala vam lijepa. E, mi sada moramo e, prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Dopustite prije toga da se pozdravim sa našim uglednim gostima. and Dame i gospodo, molim vas da ponovno zauzmete svoja mjesta. Idemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala vam. Naša sljedeća tema i povećanje ruskog utjecaja u Južnom Kavkazu i koji koje su implikacije takvog stanja na Europsku uniju. Dopustite da vam predstavim naše ugledne paneliste. Gospodin Herbert Zalber je posebni predstavnik Europske unije za Južni Kavkaz i krizu u e, Gruziji. Zatim s moje lijeve strane dobro nam poznata veleposlanica Gruzije, njezina ekscelencija Natali, Natali i na kraju, ali nikako najmanje važna, također nam dobro poznata viša analitičarka za politiku u Europskom centru za politike ovdje u Bruselu, gospođa Amanda Pol koja će također iznijeti svoja razmišljanja o ovoj temi. Bez e, da mnogo dužimo, najprije dajem riječ gospodinu Herbertu Zalberu, zatim gospođi veleposlanici, a potom gospođi Pol. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, e, Dobar vam dan, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku iznijeti nekoliko napomena vezano uz utjecaj Rusije u Južnom Kavkazu. U područjima zahvaćenim sukobima a, a za koja sam ja nadležana to su Gruzija, Armenija, Azerbejdžan, ruski utjecaj je doista snažan um, zbog uloge Rusije u ovim sukobima, ali i zbog bilateralne suradnje, no jednako tako i zbog povijesnih veza koje nikako ne smijemo zanemariti. Rusija i južnokapkaske države e, bile su tijekom dugog razdoblja u istoj državi ruski jezik i dalje lingva franka u mnogima od tih zemalja. Od raspada SSSR-a i proglašenja neovisnosti ovih država te su veze e, ublažene ali one nikada nisu nestale dopustite nekoliko riječi vezano uz sukobe koji traju u tom području prije svega nekoliko riječi o gruziji uloga e, rusije u područjima e, e, Gruzije koja se žele odvojiti, e, a to su Južna Osetija i tako dalje, iznimno je snažan. Prema svim informacijama u ovom trenutku u području Abhazije imamo 3500 e, ruskih vojnika i još 4000 vojnika u Južnoj Osetiji, a tu su onda i e, oni koji su zaduženi za čuvanje granica. E, Rusija u različitim međunarodnim forumima poput e, OSCE-a, Ujedinjenih naroda i drugima iznimno glasno zastupa stajalište da su ovi entiteti naprosto nova realnost koju drugi moraju prihvatiti. Zacijelo znate da nema mnogo država koje priznaju Abhaziju i Južnu Osetiju kao zastebne entitete. Rusija potiče ove entitete da tu novu stvarnost, kako ju oni nazivaju, učine još vidljivijom na terenu, što podrazumijeva i izgradnju vidljivih e, granica između e, tog takozvanog njihovog područja i preostalog dijela Gruzije. Rusija je zbog toga potpisala i čitav niz sporazuma s tim područjima. Tri e, sporazuma su iznimno ključna. Prije svega sporazum o um, očuvanju granica tih područja koji je potpisan još u travnju 2009. E, tim sporazumom Rusija je na sebe preuzela e, ovlasti e, za zaštitu takozvanih državnih granica, što uključuje i granice na vodi, odnosno na moru u slučaju Abhazije. Drugi sporazum je sporazum o nazočnosti ruskih vojnih baza u tim entitetima koji je potpisan u veljači 2010. godine za Južnu Osetiju, a u listopadu za Abhaziju. Sporazumi e, su valjani tijekom 10 godina, a nakon toga se mogu i dalje produžiti. Zatim treći sporazum je takozvani sveobuhvatni ugovor u slučaju Abhazije. Abhazija ima pravo na savez i strateško partnerstvo. U studenom 2014. je potpisan taj sporazum, a u slučaju Južne Osetije ovdje je riječ o savezništvu i Eh, integraciji, dakle to je još snažniji naziv, to je sporazum o integraciji koji se odnosi na čitav niz područja. Naravno u tim sporazumima snažno je nazočna i vojna komponenta eh, pod navodnim stvaranjem takozvanog zajedničkog prostora sigurnosti i e, zajedničkog vojnog prostora Rusiji je omogućena nazočnost vojske u tim područjima. U zamjenu za svoju vojnu nazočnost u ovim entitetima Rusija se obvezala subvencionirati upravljanje tim područjima, upravu, socijalnu e, skrb i sl. Što to znači za sadašnjost i budućnost? U ovom trenutku Rusija i ova dva područja nastoje uspostaviti veoma snažnu suradnju u različitim sektorima i to temeljem ovih prethodno spomenutih sveobuhvatnih sporazuma. Nije uvijek potpuno jasno u kojoj je mjeri ta suradnja učinkovita, no potpuno je jasno da ove pokrajine snažno financijski ovise o Rusiji. U Južnoj Osetiji procijenjeno je da 90 do 95% proračuna izravno dolazi iz Rusije. U Abhaziji je taj postotak vjerojatno nešto niži. I Južna Osetija jasno je izrazila da se oni žele pridružiti Rusiji. Upravo zato se onaj njihov sporazum naziva sporazumom o integraciji. u slučaju Abhazije e, sporazum e, nije tako nazvan, dakle izbjegava se ta riječ, iako je ista težnja prethodno bila izražena. Također je predviđena mogućnost da ruski državljani dobiju abhazsko e, državljanstvo i da nakon toga mogu kupovati nekretnine u Abhaziji, a to bi značilo da Rusi mogu postupno početi kupovati Abhaziju. Međutim, čini se da na strani Abhazije ipak postoji određen otpor prema ovoj punoj integraciji jer su oni upravo ovu mogućnost otklonili, dakle ovu mogućnost kupovine zemlje putem državljanstva, dok u slučaju južne Osetije e, takvog otpora nema. Govori se također o mogućnosti da se organizira referendum o ovom pitanju, ali Moskva takvu inicijativu nije poduprla. Dakle, de facto vlasti Južne Osetije odlučile su odgoditi odluku do predsjedničkih izbora koji će biti u travnju. Postavlja se pitanje što radi Europska unija, a u odnosu na ovakvu rusku politiku. Kao prvo, Europska unija u svim prilikama izražava snažnu E, potporu e, teritorijalnom integritetu Gruzije. To se radi u svim situacijama, na svim razinama, uključujući u bilateralnim susretima s Rusijom. Potom, Europska unija ima vidljivu promatračku misiju Europske unije na terenu kojom signalizira koliku važnost Europska unija pridaje Gruziji. Zatim, Europska unija zajedno sa UN-om i OSCE-om supredsjeda međunarodnim pregovorima u Ženevi. Europska unija također e, daje i tajništvo za te pregovore. Kao četvrto, Europska unija u dogovoru sa Gruzijom provodi E, politiku nepriznavanja, ali održavanja kontakata s tim entitetima što nam omogućava različite vrste kontakata i provedbu različitih projekata. Kad pogledamo ulogu Rusije u tim entitetima, mislim da moramo ne samo misliti na ono što Rusija u stvarnosti radi kako bi učvrstila svoj utjecaj, već moramo voditi računa i onome što Rusija ne čini, odnosno u čemu nije uspješna. Dakle, u čitavom nizu područja Rusija ne uspjeva ispuniti očekivanja u ovim regijama koje se pokušavaju odcijepiti konkretno svako malo čujemo da se gradi nova infrastruktura međutim ne vidimo da je došlo do gospodarskog ili ruralnog razvoja u tim pokrajinama ljudi žele veća ulaganja u zdravstvo obrazovanje kulturu zaštitu okoliša postoji potencijal za mobilizaciju postoji potencijal za pružanje ruke tim ljudima E, dakle, kada bi oni vidjeli neki stvarni napredak, e, možda bi mogli spremni surađivati. Naravno, upravo o tome mora odlučiti vlada Gruzije. Nekoliko riječi o situaciji u e, području Nagornog Karabaha, odnosno Gorskoga Karabaha. Ondje je uloga e, Rusije pomalo ambivalentna. E, evo zašto. Od početka sukoba, krajem 80. godina, Rusija i tadašnji Sovjetski savez pokušali su ovaj problem riješiti namećući rješenja stranama, odnosno e, djelujući e, kao medijator Rusija je bila iznimno važna za dogovaranje primirja, odnosno prekida vatre 1994. godine i za potvrđivanje tog prekida vatre 2016. E, Rusija koja je silno angažirana u mnogim drugim sukobima i dalje smatra da je sukob u Gorskom Karabahu pitanje prioriteta i u Sankt Petersburgu prošle godine e, predsjednik Putin je sudjelovao u pregovorima, e, pre, ministar vanjskih poslova Lavrov također redovito razgovarao o pitanju Gorskog Karabaha sa svojim kolegama. Njihov je cilj prije svega zadržati utjecaj u tom području kako bi obje strane bile u kontaktu s Moskvom. Također Rusi žele da obje te strane e, budu ovisne o Rusiji u pogledu sigurnosti i stoga Rusija naoružava i jednu i drugu stranu. E, također kad je riječ o pregovorima u sklopu takozvane skupine iz Minska, to je jedno od rijetkih područja u kojima Rusija i dalje surađuje sa UN-om i e, drugim sudionicima e, i to konstruktivno i na taj način ona i dalje zadržava ulogu mirotvorca u tom području. Naravno, Rusija nije zainteresirana za to da dođe do velikog nasilja ili izbijanja totalnog rata u tom području, jer ona tamo ima i svoje ekonomske interese. Ali, kao što sam rekao, njihov je interes i dalje i da prodaje oružje objema stranama. Dakle, kao što vidite, ruski interesi zadiru u brojna područja, brojne sektore koji nisu uvijek međusobno usklađeni. Kad pogledamo dvije države uključene u ovaj sukob treba uzeti u obzir sljedeće. Rusija je razvila snažno strateško partnerstvo s Armenijom e, u sjeverozapadnoj Armeniji Rusija ima vojnu bazu koja je nedavno produljena do 2044, proste, do 2024. godine. Također Rusija i Armenija dogovorile su zajednički vojni kontingent, a lani su sklopile i sporazum o zajedničkoj zračnoj obrani. Armenija je također članica Euroazijske unije i organizacije za zajedničku e, obranu. Ruski odnos sa Azerbejdžanom je drugčiji, oni imaju neki sporazum o suradnji prema kojem Rusija šalje velike količine suvremenog naoružanja Azerbejdžanu i upravo zbog toga Armenija je još ovisnija o Rusiji e, u smislu osiguranja njezine zaštite. Treba međutim primijetiti da e, Rusija e, prodaje oružje na način kojim osigurava ravnotežu snaga u tom području i na taj način zapravo održava mir Interesi Rusije, kao što sam rekao, su različiti, nekada kontradiktorni. Rusija također nije monolitna i ne uspjeva uvijek nametnuti svoja stajališta. Strane ju ne smatraju neovisnom no u svakom slučaju Rusiji je potrebno da obje strane uvjeri da jest neovisna i nepristrana i to nije uvijek lako i zna biti veoma skupo. Evo nastoja ću skratiti pa ću još samo reći koji je pristup Europske unije u odnosu na ono što vidimo da su ruska nastojanja u ovom području. Kao Europska unija mi ne uzrokujemo izravno u rješavanju ovoga sukoba, dakle naša uloga u kontekstu Gruzije je drukčija, a ovdje u području Gorskog Karabaha želimo ostvariti pet stvari. Kao prvo želimo eh, imati sve informacije o tome što se događa, kako se situacija razvije, uključujući i informacije od najvišeg vodstva Armenije i Azerbejdžana. S druge strane, E, stalno šaljamo poruku Europske unije da je potrebno pronaći kompromis i da rješenje ne može biti vojno. Kao treće, podupiremo rad supredsjedatelja i općenito rad e, skupine iz Minska. Kao četvrto, podržavamo e, kontakte među ljudima i uspostavu suživota. Imamo određene programe upravo u tu svrhu. I kao peto, smatramo da u slučaju da odnosno stalno naglašavamo u slučaju da dođe do rješenja ove ovog sukoba da će Europska unija dati svoju potporu. Hvala vam lijepo, riječ da ima veleposlanica, izvolite. Uh, Mislim da je vrlo dobro da sada imamo uh, ovu raspravu nakon uh, Ukrajine o um, iz ukrajinske krize možemo izvući poučke. Ruski utjecaj nije e, nov na Južnom Kavkazu. Mjereći ga povećanjem ili smanjenjem nije lako. I možemo identificirati trendove i predviđati ih. Kako bismo to uradili moramo znati e, kontekst e, te, e, u, tog utjeca kao instrumenti koji se za to koriste. Prvo nekoliko općih napomena. Rusk stav prema Južnom Kavkazu, Kavkazu i susjedstvu je ukorijenjen u vrlo specifičnom shvaćanju međunarodnom sustavu kao području e, neprijateljske konkurencije. E, države se natječu e, jedne na uštrb drugih. Ta percepcija ugroza je središnja u percepciji Rusije i vanjske politike brzi pogled na koncepciju nacionalne sigurnosti Rusije i dokumenata pokazuje da Rusija smatra da je okružena neprijateljima kao i samouvjerenje da je opet zadobila sposobnosti da bude velesila. Tradicionalno i povijesno možemo reći Racija je smatrala dominaciju susjednih regija kao ključ za svoju nacionalnu sigurnost. Stoga vjeruje da ima legitimnu ulogu i interes u u nadzoru e, susjedstva. A susjedstvo u ovom e, kontekstu mora imati e, funkciju tampona, vojnih tampona. Za uzvrat će Rusija dati suradnju nespremnost Evropske unije da prihvati taj ruski zahtjev za dominacijom je je e, važan faktor koji je doprinio e, sukobu između Zapada i e, Rusije. Južni Kavkaz spada u kategoriju ovih zona tampona. Možemo reći da e, te e, zone imaju posebnu sigurnosnu ulogu za Rusiju kako bi ona ojačala svoj utjecaj u regiji od 90. godina je Rusija vješto iskorištavala socijalno demokratske i ekonomske faktore i postala jamac za sukobe i za nerješavanje ona manipulira tim regijama i održava svoj utjecaj i e, čak i u situaciji kad je relativno e, slaba. Zamrznuti sukobi, kako god ih je nazvali, su e, najučinkovitiji alati koje Rusija koristi. Među tri južnokafkaske zemlje Gruzija je najopredjeljenija da se ocijepi od tih zona tampona. Ona je najproeuropskija od ovih zemalja ona e, želi to učiniti ne e, protiv Rusije, već za Gruziju. Sadašnja gruzijska vlada nije zainteresirana za eskalaciju napetosti s Rusijom, želi naći normalni modus vivendi koji će dopustiti Gruziji da e, ide za svojim prioritetima E, Rusija je stoga odlučila Gruziju kazniti i e, e, osigurati neke regije Gruzije za sebe. 2008. je Rusija otvoreno iskoristila silu za, prema susjedu. To se vidjelo u Abhaziji i Južnoj Osetiji E, i e, Rusija je rekla da e, umjesto tri države sada postoje tamo pet država. E, e, alati koje koristi Rusija za svoju moć i silu e, relevantni su i za Ukrajinu i za razumijevanje ruskog ponašanja. rat u Gruziji je pokazao valjanost upotrebe sile kao instrument vanjske politike Drugo, e, e, Rusija je pojačala svoju e, kontrolu nad ovim regijama i pojačala svoju vojnu prisutnost tamo. Ona vrši i politički pritisak na te regije. Naglašava njihovu nezavisnost, sklapa s njima saveze i sporazume. To E, integrira ove regije u socijalni, ekonomski i vojni e, okvir Rusije. Govorila sam o tome e, i u ovom pododboru i već i ranije, pa neću ulaziti u detalje. Dokumenti ciljaju na Eh, ukidanje granica između Rusije i eh, ove dviju regija. Ti dokumenti predviđaju i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, eh, zajedničke centre za provedbu zakona i tako dalje. Također će nastojati da integrira mirovinski sustav u svoj mirovinski sustav E, tamo mm, post, e, mm, Moskva tako pojačava i, i svoju vojnu i e, ekonomsku prisutnost u te dvije regije. Ona jača vojne strukture u tim regijama, šalje na oružanje i tako ih uklapa u svoju široku vojnu bazu već smo govorili o ciframa i statistikama. E, tako, e, e, cjelokupna granica između Gruzije i tih regija je 60 kilometara. Mm, tu su u pitanju sustavi za irigaciju, vodoopskrba, i te, e, dakle Gruzija je na taj način ugrožena. Moramo znati da etnička gruzijska populacija je bila e, podvrgnuta etničkom čišćenju e, prvo 90. godina dvjesto 220 tisuća ljudi je prognano a 2008. je također došao val izbacivanja iz zemlja. To je dokumentirano u raznim dokumentima, dokumentima OSS i kao i u Taljavini izvještaju. E, nemogućnost povratka je veliki problem E, ne samo zbog straha od de facto e, vlasti, to bi promijenilo e, situaciju pa bi Gruzija mogla smanjiti utjecaj Ruske federacije u te dvije regije. Prema tome, E, od 250 tisuća 40 e, do 50 e, tisuća Gruzijaca se vratilo u Abhaziju. Njihova je situacija dramatična, oni su marginalizirani. Dokumenti su teško dostupni, stupaju na snagu razni zakoni koji utječuju na njihovu mogućnost da rade, da šalju djecu u školu imaju nekoliko kontrolnih točaka, graničnih prelaznih točaka, e, šest od njih su zatvorene. E, e, vrše se napati na njihov identitet i na pravo da koriste materinji jezik. Rečeno im je da njihova djeca ne mogu pohazati nastavu na gruzijskom jeziku to ne samo ograničava obrazovanje već im e, ukida pravo na e, bilo koju drugu naobrazbu jer ti nastavnici ne govore dovoljno dobro ruski prema tome to su zapravo raseljena lica ovi sukobi sa e, jačom vojnom prisutnošću izolacija tih zemalja je e, glavni izvor utjecaja Ruske federacije u tim regijama. E, e, ta negativ, to negativni utjecaj se neće smanjiti. Neprijateljstva koje sam opisala se mogu ocijeniti kao agresija u tijeku. Europska unija igra tu važnu ulogu USR igra važnu ulogu u raspravama u Ženevi i drugdje. Mi smo e, tako, e, također zahvalni za prisutnost UEM-a. Tu se mogu verificirati incidenti, to je e, jamstvo za sigurnost. To omogućava Gruziji da dalje nastoji postići svoje ciljeve naravno ova tijela nemaju pristup e, na drugu stranu zapravo ta okupirana područja od strane Rusije E, ruska politika, i to treba spomenuti, utjecaja ima još dva elementa koja su važna, a to su e, informacijski rat i e, ideološki integracijski projekti koji se tjeraju u tim regijama. E, ovaj odbor e, već e, raspravljao o informacijama i o propagandi koju Rusija tamo vrši. To se osjeća i u Gruziji ali i e, izvan e, gruzijskih granica. Možemo o tome jednom detaljnije govoriti. E, glavna stvar u, cijeloj priči je se da se e, podrije konsensus koji je bio jako snažan u Gruziji, a to je budućnost Gruzije u Europi podrivaju se tradicionalne vrijednosti Gruzije, e, kaže se da one nisu kompatibilne sa Europskom unijom, e, demoniziraju se institucije Europske unije kao i NATO. Opasnost je e, da će opasnost ovog zagađenja E, da će to utjecati na donošenje politika, a to bi imalo dramatične posljedice za nas. E, pa ipak na kraju bih htjela spomenuti da, je, da Gruzija nastoji da smanji napetost sa Rusijom, ne, e, poduzimamo nikakve provokativne mjere, imamo neformalni dijalog, mada su formalne veze prekinute 2008 E, imamo posebnog predstavnika za odnose s Rusijom koji se sastaje sa e, zamjenikom ministra vanjskih poslova Karasinom. E, taj je dijalog relativno uspješan u okviru koji ima, ali kad se radi o rješavanju spora treba zadržati međunarodni okvir taj sukob mora ostati na tapeti međunarodnih rasprava mislim da je to sve što sam željela reći. Hvala lijepa, ekscelencijo. A sada riječ ima e, riječ gospođa Amanda Pol. Hvala lijepa. E, biti ću kratka. E, nemamo mnogo vremena, a i mnogo toga je već i rečeno o Gruziji. Dosta toga je rečeno već o Gruziji, Armeniji, Azerbejdžanu. Ono što ja želim reći je da je e, ruska policija e, na Južnom Kavkazu ta koja e, dovodi do ovako nestabilne situacije u ove tri zemlje. Moskva istovremeno igra ulogu i e, čuvara mira, regionalnog policajca, zaštitnika, zaštitnika tradicionalnih vrijednosti i koristi e, sve instrumente na raspolaganju kako bi se vodio ovaj hibridni rat. Povijesno govoreći, Rusija je branila svoje geostrateške ciljeve u regiji i stalno je tražila zaštititi ih na bilo koji način E, koji je potreban. Ovi ciljevi su ostali isti za vrijeme cijele moderne povijesti bez obzira na e, režim ili osobu koja je bila na vladi. E, ovi sukobi su jako značajni za Rusiju jer će omogućiti Moskvi da nastave politiku zavadi pa vladaj, a vojno prisustvo Rusije omogućava Moskvi da izrazi svoju e, moć. Od 2008. godine od rata između Rusije i Gruzije sasvim je jasno da je došlo do povećanja vojne, vojnog prisustva uh, u Gruziji na okupiranim područjima u Južnoj Osetiji i Abhaziji i da je došlo do veće potpore za uh, ovaj režim kao i širenje vojnih trupa u Armeniji. Rusija također E, je odreagirala na odgovor Zapada na rat 2008. godine i na e, aneksiju e, Krima, kao i na ono što se desilo nedavno u Donbasu. Stoga, Znamo da je 2012. godine e, uništena radiostanica u Baku, a da je tamo postojala vojna baza. Ruska vojska je udaljena samo nekoliko stotina kilometara od Bakua. Na taj način E, Azerbejdžan je morao uvijek imati na umu ruske interese u donošenju bilo kakve odluke. Ja ne vjerujem da će se Azerbejdžan pridružiti Euroazijskoj ekonomskoj uniji jer on želi zadržati neovisnu vanjsku politiku i mislim da je posjeta predsjednika Alijeva e, pokazala da Azerbejdžan želi održati jače veze sa Europskom e, unijom. Ruski utjecaj u Armeniji je sve jači i jači, kao što smo to malo čas e, čuli. Rusija pokušava doći do velikog dijela um, armenijske infrastrukture za E, gospodarstvo. Armenija je jedina zemlja u ovom području koja je dio Euroazijske ekonomske unije. Odluka da se pridruži toj uniji je e, ojačala neovisnost e, ojačala ovisnost Armenije o Rusiji. Naravno, ova odluka je dovela do dosta razočarenja mnogih ljudi u Armeniji, čak i ljutnje i to se intensificiralo u posljednjoj područje jer je E, ojačalo e, proturuski e, osjećaj koji međunarodom postoji. Mislim da to na kraju čak i nije toliko bitno jer znamo da Armenija pregovara i novi sporazum sa Europskom unijom i to je nešto što se može vidjeti kao pozitivan razvoj. No međutim znamo da od 90. godina Rusija održava e, snažno vojno prisustvo u Armeniji. Imamo tamo otprilike 500 e, e, ruskih E, vojnika od 2010. godine je sporazum e, produljen do 2024. godine i prema tom sporazumu Ruska treba jamčiti za sigurnost svih armenijskih e, granica. Armenija je jedina država u ovom području koja je članica CSTO. Više od 60 deset e, među e, vladinih i među vojnih sporazuma je potpisano između Rusije i Armenije, a e, Armenija smatra da Rusija svojim prisustvom jamči sigurnost Armenije. Ja se s tim ne bi složila, ja mislim da na taj način Rusija održava svoj utjecaj na Armeniju i ugrožava sigurnost i neovisnost Armenije. U 11. mjesecu 2016. godine Putin je odobrio osnivanje zajedničke vojne snage između Rusije i Armenije kako bi se ojačao obrambeni sustav ova zajedničke e, snage koje bi bile pod zajedničkim zapovjedništvom bi bile e, pod e, vodstvom ruskog zapovjednika. Na taj način se Armeni ruska vojska integrira malo po malo u e, rusku vojsku i to njezin sedmi e, distrikt. E, tako bi se stvorila zajednička vojska između Armenije i Rusije. Neću sada detaljno o tome govoriti jer nemamo dovoljno vremena za to. Ali želim samo reći da je ovo korak dalje ka konsolidaciji ruske e, moći na Južnom e, Kavkazu i da to dovodi do pomjeranja ravnoteže e, snaga u ovoj regiji. Rusija na taj način jača svoj utjecaj u ovoj zoni glavnog interesa, ali isto tako i na svjetskoj sceni. Činjenica da Armenija ima ovaj eh, dug vojni savez s Rusijom eh, dovodi do toga da Rusija Azerbejdžanu prodaje eh, vojno naoružanje kako bi zadržala utjecaj i u toj državi i zadržala ovu ravnotežu u regiji. To je nešto što značajno doprinosi opasno vojnom naružanju regije i ugrozava, ugrožava sigurnosnu situaciju na području e, Nagorno-Karabaha. Vidjeli smo prije godinu dana u travnju 2016. E, godine četvero E, rat koji je e, ostavio velik broj mrtvih e, i za sebe i znamo da je to sukob koji je i dalje aktivan. Samo rješavanje sukoba neće biti kraj sam po sebi za Rusiju, već samo instrument za naglašavanje svoje vlasti u regiji. Rusija ima sposobnost utjecaja na sve ostale zemlje e, sa ovog područja. Mi smo vidjeli da je Rusija e, uputila misile e, ka Siriji i to iz područja Krima. Rusija je stvorila na taj način nestabilnu i nepredvidljivu situaciju e, kod e, Kaspijskog mora. To sve nas treba podsjetiti na činjenicu da međunarodna zajednica mora e, više paziti na to što se dešava na tom području i uložiti veće napore u rješavanje ovog sukoba nova vlada predsjednika Trumpa šalje signal da će imati ograničen interes za Južni Kavkaz E, ograničen u odnosu na prethodnu vladu SAD-a. E, gospodin Trump želi e, uspostaviti ponovne odnose sa Rusijom, no međutim to još uvijek nije jasno, nije jasno kakva će biti američka politika prema Iranu i prema sporazumu o nuklearnom naoružanju što može imati velik utjecaj na razvoj na Južnom Kavkazu. To sve ako uzmemo u obzir su stvari koje mogu e, dovesti, e, dovesti Rusiju do toga da nastavi sa jačanjem svoje e, prisutnosti. I s obzirom na Igora Torbakova, do poznatog ruskog stručnjaka, Putin e, želi raditi na bilo kojim razvojima koji mogu dovesti do ugrožavanja situacije na granici iznutra. Mislim da će se ovdje koristiti odnosi između SAD-a i Rusije e, kako bi se oslabio utjecaj e, Europe. Rusija će tražiti bilo kakav geostrateški vakum E, da e, iskoristi i ojača svoju poziciju na Južnom Kavkazu. Europa zato mora imati odlučnu poziciju čak i ako Washington e, krene u korak sa Rusijom. Zbog toga se ovdje naravno mora paziti na sporazum sa Gruzijom, trgovinski sporazum sa Gruzijom i novi sporazum o kojem Europska unija pregovara sa Armenijom. E, i moramo učiniti više da se riješi ovaj zamrznuti ili možda ne baš tako zamrznuti sukob. Hvala vam gospođo, a sada otvaram raspravu. Najprije gospodin Štetina, izvolite. Děkuji vám za slovo, a pánové. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo, molim vas da stavite slušalice. Ja se pitam sljedeće. Na koji način Europska unija, odnosno mi, zastupnici Europskog parlamenta, možemo djelovati s obzirom na ovaj ruski imperializam koji postoji u ovoj regiji. Kakva je situacija s Abhazijom? S obzirom na okupirana područja Abhazije. Sjećam se da smo tamo imali vojno prisustvo također, dakle da su ruski vojnici bili prisutni e, kao i u Gruziju. No što je Europska unija učinila po tom pitanju? Europska unija je jednostavno pratila agresiju na Čečeniju. E, tu su, dakle, gledala je kako na milijuni Čečena umiru. Što je učinila Europska unija po tom pitanju? E, ona je samo upirala prstom taj sukob, a nakon toga 2008. godine 58. vojna divizija je okupirala Južnu Osetiju. Što je u tom trenutku učinila međunarodna zajednica, što smo mi učinili. Mi smo samo uputili neku vrstu upozorenja. Ista situacija se desila sa Krimom, sa Donbasom i mislim da zaista moramo jasno reći stvari onakve kakve jesu, da ako ne budemo imenovali onog tko je odgovoran za ovo, ovakve krize će se nastavljati stalno. Zato mislim da bi bilo možda korisno da neke europske institucije, na primjer Europski parlament, zatraži da, na primjer, general Manilov odgovara pred sudom. On je predvodio ove e, vojne snage koje su sudjelovale u agresiji. Postavlja se dakle pitanje e, odgovornosti, kaznene odgovornosti i mislim da bismo mi trebali predvoditi u tome. Hvala, gospođa Ana Gomeš. Hvala. Hvala na ovom eh, veoma zanimljivom, novim veoma zanimljivim izlaganjima. Želim samo reći da sam imala privilegiju ići u Gruziju zajedno sa vama, gospođo Fortiga, nedavno kada su se održavali izbori. I imali smo priliku vidjeti koliko gruzijski narod pati. Naročito eh, ljudi koji su prognani, iz svojih domova koji žive kao raseljene osobe i naravno svi drugi ljudi u Gruziji su pogođeni posljedicama ovog sukoba. E, zaista je bilo teško promatrati izbore u nekim područjima u kojima žive interno raseljene osobe i i vidjeti tu patnju ljudi. I to je nešto što e, vas zaista obilježi na neki način, utječe na vas. Moje pitanje se nadovezuje na ovo što je rekao gospodin Štetina. Imam dojam da u Europi postoji određeno licemjerje da nam nekako odgovara da te zamrznute sukobe održimo zamrznutim, bez obzira na to što to znači, ali moramo imati na umu da za ljude koji žive na tim područjima se radi o stvarnom, a ne zamrznutom sukobu. Zanima me kako vidite utjecaj tog ograničenog američkog interesa. Ja ne znam hoće li taj interes zaista biti ograničen, ali u svakom slučaju može biti dovoljno perverzan bez obzira na to i ako bude ograničen. Naročito ako tu dođe do sukoba sa onima koji su okupirali i napali E, Gruziju i koji budu nastavili koristiti sve instrumente e, s kojima raspolažu kako bi zadržali nestabilnu situaciju na ovom području. Gospođo veleposlanice, rado bih e, čula nešto više o ovom dezinformacijskom ratu. To je točno i u Gruziju kao i svim drugim zemljama ovog područja, ali također tu postoji jedan e, ekonomski aspekt i vi ste, gospođo veleposlanice, rekli da se vaša zemlja nalazi u situaciji gdje s jedne strane zbog gospodarskih razloga ne želite eskalaciju sukoba, a tu postoji i politički interes koji e, se može vidjeti u e, produbljivanju odnosa s Rusijom. No, sasvim je očigledno da u mnogim područjima te ekonomske odnose Rusija može zloupotrijebiti, naročito što se tiče e, ekonomskog, odnosno gospodarske kontrole nad nekim elitama, nekim dijelovima elite E, jer u Rusiji imamo oligarhiju. I dakle ako nam možete nešto više o tome reći i e, također vi e, gospodine Salber zanima me koja je vaša percepcija u ovom području o svim ovim kontradiktornim indikacijama koje daje predsjednik Trump glede njegovog odnosa sa gospodinom e, Putinom. Hvala. Gospodin e, Marek Jurek. njemački, njemački, njemački. Hvala vam e, U Južnom Kavkazu. htio bih E, naročito zahvaliti Amandi Paul za ono što je rekla. Rekli ste e, da nije došlo do reakcije 2008. agresija na Gruziju i tako dalje. to je izazov i to opasan izazov e, da će se Rusija dalje tako ponašati. I mi imamo ograničeni utjecaj na politiku SAD-a, ali moramo imati utjecaja na ono što čini Evropska unija. Kad danas vidimo ove provokacije u Ukrajini, on, onda moramo na to misliti. I kad a, a, možemo reći e, da nemamo utjecaja u SAD-u, ali imamo utjecaja u NATO-u. E, kao e, imamo i utjecaja na izgradnju sjevernog toka. Sjeverni tok e, da ili ne. Moramo nastupati na tim područjama, moramo si biti svjesni toga E, što je rekla veleposlanica e, savrnace e, o geostrateškim ciljevima Rusija. Ako vjerujemo u mogućnost da zajedno možemo nešto učiniti, da gradimo međunarodna partnerstva, toga moramo biti svjesni. Moramo E, gledati na međunarodne odnose i iz te perspektive. Ako to ne bismo činili, mm, kad ne bismo utjecali na ruske interese, a, e, i nešto e, napravili što ih boli, onda ćemo biti sasvim pasivni molio bih i za dodatne informacije u tom smisli. E, evo čuli smo gospodina Salbera, on je govorio o e, razlikama između e, društava u Južnoj Oseti i Avhasiji. Postavio bih e, pitanje i veleposlanici. ima li u tim društvima otpora protiv ove ovisnosti o Rusiji? Kad gledamo društveni razvoj u tim e, zemljama, e, ima li nekih elemenata, društvenih elemenata koji nam daju nadu da se bar djelomično nešto do, e, događa u toj nepovoljnoj situaciji. Hvala lijepa. Bardzo dziękuję. A, Mr. Schaffhauser. Gospodin Schaffhauser ima riječ. Dragi, kole... Dragi kolege, mislim... Mislim da smo u jednom veoma važnom trenutku i mislim da trebamo e, razmisliti o tome u kojem položaju se nalazi Rusija. Ja sam se borio protiv e, Sovjetskog e, saveza koji se raspao i ja mislim da je to pozitivan razvoj događaja. Sada smo dobili određena obećanja, na primjer širenje NATO i e, nakon pada zida bili smo spremni stvoriti novo partnerstvo za Europu. Prisjetite se da je Rusija tu bila u savezu s NATO. A sada imamo politiku širenja NATO i to e, jednu vrlo agresivnu politiku širenja. Samim tim Rusija e, je smatrala da je napadnuta i htjela je stabilizirati svoje granice koje su bile e, nesigurne s obzirom na e, njezine potencijalne neprijatelje. Mi svaki put kada da govorimo o Donbasu, Krimu, e, Južnoj Osetiji, Abhaziji, Nagorno Karabahu, E, nalazimo e, probleme manjine. Ja kao e, osoba iz Alzasa vrlo dobro poznajem taj problem. Nas su smatrali Njemcima, a mi smo se zapravo smatrali Francuzima i htjeli smo pronaći tu neku dimenziju koja se neće u kojoj nas neće određivati prema nacionalnosti. Zato moramo raditi na izgradnji mostova. I što se tiče stava Trumpa, Trump se zalaže najprije za Ameriku uz jasan nacionalni interes. On kaže trebamo razgovarati s Rusijom, vidjeti što je moguće učiniti s Rusijom, vidjeti je li moguće zajedno izgraditi Europu otvorenih nacija koja će se proširiti i na Rusiju. To je bio projekt na početku nakon pada zida i ako tako budemo razmišljali, imat ćemo drugačije mišljenje i o Rusiji. Naravno, tu i dalje postoje interesi nacija, Sovjetski savez se raspao, tu imamo sada Rusiju i e, Kavkaz koji je i za vrijeme cara e, imao probleme utjecaja. I ja sam uvjeren da ako sjednemo svi oko stola ćemo pronaći rješenja. Ne trebamo e, ugrožavati sigurnosnu situaciju u već postojećim sukobima, već trebamo imati e, ambicioznu e, geostratešku poziciju. A što se tiče Rusije, da Rusija zaista želi rat, nitko ne bi smio tu se pokrenuti na zapadu. To vam sasvim jasno kažem. Ja sam E, pratio sukob 2008. godine i pripremao sam e, posjet e, gospodina Sarkozija. Znate da je u to vrijeme Sakašvili imao agresivan stav kojeg su savjetovali Amerikanci koji su na kraju zapravo i pritvoreni bili nakon toga pušteni upravo zbog takvih stavova zato mislim da trebamo dijalog jačati e, njemačko francuski savez se temelji na Alzasu i mislim da sve ove sukobe trebamo iskoristiti da stvorimo novu europsku viziju to je ono što od nas traži europski narod hvala Dopustite da sada ja nešto kažem kao redovni član. Da, slažem se sa Mara prije svega nakon ovih napomena koje smo čuli od gospođe Pol, da nam je potrebna primjerena reakcija na čitav niz radnji koje je Rusija poduzela, odnosno koje poduzima u svom susjedstvu. Rekla bih da su vođe moje regije, moga područja e, djelovali još od 2008. godine, tada su četiri predsjednika, uključujući mog tadašnjeg predsjednica Leha Kačinskog i e, uključujući premijera moje zemlje, otišli u Tbilisi i ta njihova nazočnost bila je veoma važna, na taj su način pokazali svoju solidarnost. Na temelju toga htjela bih također reći da Rusija se prikazuje kao zaštitnik tradicionalnih vrijednosti. Imamo dva primjera koja treba uzeti u obzir, a koji opovrgavaju takvu ulogu. Kao prvo ono što sam vidjela vlastitim očima u razdoblju nakon ...kon ruske agresije na područje Gruzije, uništavanje um, kulturnih spomenika, umjetničkih dijela, zatim vjerskih središta u Biskupi, sjedištu Biskupije Nikozi, a također ono što vidimo u novije vrijeme, a to je uništavanje povijesnih mjesta i mjesta koja su tradicionalno bila vjerska središta, odnosno svetišta, i to upravo u svrhu vojnog djelovanja. Da, taj proces traje već dugo, taj proces koji Rusija poduzima kako bi zaštitila svoje granice, recimo ta izgradnja granica unutar Gruzije, počevši još od potpisivanja sporazuma e, s predsjednikom Sarkozijem. Taj proces nastavlja se evo sve do danas. Dakle, nekoliko stotina metara pa još nekoliko stotina metara. Morate doista otići onamo kako biste vidjeli kako to izgleda i kolika je strateška važnost e, tog prostora između ostalog i za europsku energetsku sigurnost koliko se te granice nalaze blizu strateških ključnih cjevovoda a sve to se zove zaštita, odnosno osiguranje granica. Moje pitanje odnosi se e, na područje Kavkaza, dakle koje su implikacije e, ovih e, vježbi koje se ondje zbivaju svake dvije godine, barem je do sada tako bilo. Predložila bih da nam odgovorite istim redoslijedom kojem ste prethodno govorili, ali molim vas ostavite nešto vremena i posljednjem e, govorniku. E, krenut ćemo od posebnog predstavnika Europske unije. Hvala vam lijepa. Pokušat ću odgovoriti na pitanja redom kojim su postavljena ako naravno potpadaju pod moju nadležnost. Gospodin Štetina je zatražio odlučni odgovor na rusko ponašanje i također je rekao ne bismo li trebali postaviti pitanje kaznene odgovornosti za ovakvo djelovanje. Pa u takvim ratnim sukobima općenito govoreći, dakle ne samo u Gruziji, nego je tako bilo i nakon posljednje eskalacije sukoba u Gorskom Karabahu između Armenije i Azerbejdžana, također smo čuli takve zahtjeve i niti jedna e, država niti jednu državu ništa ne ne spriječava da to učini. Da li bi to trebala učiniti međunarodna zajednica? Pa zbog očiglednih razloga to nije lako. Ali koja god e, država poželi krenuti u tom smjeru, ništa je ne sprječava da to i učini. Gospođa Gomeš je pitala što nova situacija u Washingtonu znači za ovu regiju. Pa mm, u proteklih nekoliko tjedana u razgovorima sam primijetio da su ljudi veoma zabrinuti. U prostoriji imamo velikoga slona. Taj veliki slon zove se Jalta 2. E, nazovimo stvari pravim imenom. E, je li to pravi strah ili nije, u to ne bih ulazio, ali očekivanja postoje, ljudi su doista veoma zabrinuti i htjeli bi znati kako izgleda budućnost, što u budućnosti mogu očekivati. Svasim sigurno moramo pomno pratiti razvoj događaja. Gospodine Jurek, vi ste zamolili ocjenu kako će u budućnosti izgledati odnosi eh, u pogledu Južne Asetije i Abhazije. E, Južna e, Osetija želi se pridružiti Rusiji. Oni su i u prošlosti održali referendume o tom pitanju i odlučili su se pridružiti Rusiji. Prošle godine također su imali referendum koji je završio određenim domaćim sporom, pa pretpostavljam da će održati novi referendum nakon predsjedničkih izbora koji su zakazani, ako se ne varam, za travanj. Pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Meni se čini da Rusiju taj referendum ne veseli, da ne žele da se ponovno raspravlja o ovim područjima, o Krimu i slično. Ne mogu sa 100% sigurnošću reći što će se dogoditi, ali moja je pretpostavka da će se ovo pitanje ostaviti po strani još neko vrijeme. Gospodine Schaffhausen, vi ste govorili malo drukčije od ostalih govornika, da kako u potpunosti se slažem, moramo se staviti u rusku ulogu. E, nama je Rusija sugovornik, ja osobno predsjedam raspravama u e, Ženevi i mogu vam reći da veoma ozbiljno shvaćam ono što mi ruski sugovornik kaže. Dakle, mi nastojimo čuti različita stajališta tržišta i nastojimo iz toga izvući nešto pozitivno za stanovništvo koje je zahvaćeno sukobom. Na međunarodnim pregovorima u Ženevi mi ne nastojimo riješiti veći sukob, dakle politički sukob, jer to u ovome trenutku jednostavno nije moguće. Gospođo Foteka, vi ste pitali što je sa vježbama u Kavkazu. Mislim da ih treba promatrati u široj slici u Ženevi na međunarodnim pregovorima uvijek nastojimo čuti od e, sugovornika što oni smatraju najvećom prijetnjom i oni svi kažu to je vojna prijetnja. Dakle, Rusi govore o Kafkazu, ali isto tako postoje deseci drugih vojnih aktivnosti u regiji u ovom trenutku. naravno najveća zabrinutost za Ruse i e, ljude u Abhaziji je suradnja Gruzije s NATO-om. E, kako je moguće rješenje takvog stanja? Rješenje za nas kao europljane je ono što smo pokušali nakon 1990. godine, a to je uspostava suradnje. Prije svega razmjena informacija kako bismo smanjili tu percepciju prijetnje, a na to bi se onda mogle nadokraditi e, međusobne posjete, sporazum da se te aktivnosti smanje i slično, ali moram vam reći da u ovom trenutku još nismo ni blizu toga. Hvala vam lijepo. Gospođo veleposlanice, izvolite. Hvala i ja ću nastojati kratko odgovoriti na ono što ste pitali i rekli. Nadovezat ću se na gospodina Štetinu. On je govorio o tome da treba na odgovarajući način procijeniti ono što se događa i na odgovarajući način reagirati. Mnogi su spomenuli da je ovo sukob koji traje već dugo i ono što se sada događa je zapravo dio nečega što se stalno ponavlja i što nikoga ne bi trebalo iznenaditi. Treba napraviti odgovarajuću procjenu stanja i to je ključno kako bismo mogli oblikovati svoje politike. Ako ne napravimo odgovarajuću analizu, nećemo e, na odgovarajući način reagirati. Čak i odabir riječi je važan. Hoćete li nešto nazvati sporom ili ratom, to je velika razlika. Dakle, iznimno je važno dobro procijeniti stvari i u tom smislu je iznimno važno da imamo odgovarajuće informacije. Dakle, bilo da je riječ o lažima, očiglednom lažima ili subtilnim lažima, upravo to je problem. Problem je kada eh, ruska strana nastoji prezentirati E, stvari na drugčiji način. Dakle, ispričati jednu drugu priču i jednostavno izazvati sumnju. U današnje vrijeme uz uporabu suvremene tehnologije i svega što nam je na raspolaganju, doista je teško utvrditi što je doista činjenična istina. Ako pogledate nešto o čemu se već mnogo e, puta pisalo, E, u stara vremena mogli smo reći da Njemačka je napala Belgiju, a ne obrnuto. A danas ne možemo čak niti takvu činjenicu više sa sigurnošću ustvrditi i to je iznimno opasno. A upravo to je ono što se u velikoj mjeri događa u e, Ukrajini, a do određene mjere i u Gruziji. Jedna od mogućnosti vezano uz našu reakciju je kaznena odgovornost i uporaba Međunarodnog suda. To je sigurno nešto što treba uzeti u obzir. Kad je riječ o raseljenim osobama, naravno situacija je iznimno bolna za svakoga tko to vidi. Nažalost, o tome se više ne izvištava toliko, pa svi na to zaboravljaju. Međutim, mi nismo zaboravili ti kampovi u kojima ljudi žive žive tisuće i tisuće ljudi, imali smo nekoliko valova protjerivanja ljudi, odnosno raseljivanja ljudi i to je svakako ostavilo velikoga traga. E, trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo promijenili tu situaciju jer ova situacija naravno ima e, političke implikacije, ali prvenstveno ima socijalne i humanitarne posljedice. Što god da se dogodi u Washingtonu sada je doista teško predvidjeti. Mi se slažemo da je SAD naš strateški partner, do sada je on to bio, a sada ćemo morati vidjeti hoće li se situacija promijeniti. Naravno postoje brojne spekulacije, svi su zabrinuti, ali mi vjerujemo da će se naše strateško partnerstvo nastaviti i da ćemo nastaviti zajedno ići u smjeru da razvoja i napretka u različite e, europske i euroatlantske e, strukture. Što se tiče Rusije, postoji ta dilema. S jedne strane se situacija popravlja, a s druge strane imamo sve veću ovisnost ovog područja o Rusiji. Vidjeli smo da Rusija takvu ovisnost uvijek iskoristi e, u svoje svrhe, e, pa čak i ako nije to baš prava ovisnost, nego međusobna suradnja. No, e, mi smatramo da mora doći do određenog stupnja normalizacije situacije i upravo zato je taj dijalog i pokrenut. Prije svega bilo je važno da postoji određeni komunikacijski kanal, osobito kad ne postoje diplomatske veze, e, dakle nakon toga uslijedilo je poboljšanje gospodarskih e, veza naravno nije tu riječ o jednoznačnom kretanju i u protekle dvije godine zapravo je došlo do velikog pada trgovine između Gruzije i Rusije Dakle, još prije embarga 2006. godine e, nastojali smo smanjiti ovisnost e, gruzijske ovisnosti o ekonomske ovisnosti o e, Rusiji, a nakon embarga naše tržište je gotovo uništeno. E, kada je riječ o razlikama u Abhaziji i Južnoj Oseti da, postoje razlike mogli bismo reći da je sastav stanovništva također različit u Južnoj Oseti zapravo imamo veliku rusku vojnu bazu, stanovništva je sve manje i manje i e, veoma se otvoreno zagovara pridruživanje Rusiji, dakle taj referendum je jedna ideja koja je uvijek tu negdje, nikad ne znate kad će se iskoristiti, ali to je sasvim sigurno uvijek određen e, čimbenik koji se može iskoristiti za dodatni pritisak. U Abkaziji postoje različiti stavovi, različiti različita mišljenja vezano uz ulogu Rusije. Također tamo postoji E, mješavina stanovnika, postoje 40 do 50 e, tisuća gruzijaca koji su se vratili, to je gotovo jedna trećina stanovnika, ali oni su uvelike marginalizirani. E, što se tiče povratka drugih stanovnika, taj povratak je uvelik ograničeni jer naravno kad bi ih se vratilo više onda bi se i većinsko stajalište promijenilo. Vidjet ćemo što će se dogoditi. E, već sam rekla da je iznimno važno uspostiti suradnju kako bi došlo do e, uspostave povjerenja, ali je važno razgovarati i s Rusima koji moraju dopustiti da se to dogodi, jer oni imaju tu važnu riječ i to ne možemo zanemariti. Dakle, problemi se ne mogu riješiti samo obraćanjem lokalnim vlastima. A što se tiče razumijevanja ruskog stajališta, ja sam pokušala u svom govoru objasniti rusko stajalište. Nema sumnje, mi moramo razumjeti rusko stajalište, moramo razumjeti da postoje različiti pogledi na svijet, no to ne znači da moramo prihvatiti da je takav pogled na svijet legitiman. Dakle, postoji taj mit da će se Rusiji u jednom trenutku obećati da se NATO neće dalje širiti. Ne znam je li to realistično ili ne, ne znam tko je tu kome obećao e, nešto. Ako je to tako, onda smo ih razočarali jer smo mi ipak proširili NATO. Ali po mom mišljenju to je iznimno iznimno e, problematično stajalište jer ako je netko takvo što doista obećao onda je to moralno neprihvatljivo da je netko iznad mene to obećao u moje ime mislim da niti jedna zemlja o tome nije donijela svoje stajalište no manje države u tom njihovom pogledu na svijet e, uopće ne igraju nikakvu ulogu tradicionalni ruski pogled na svijet e, znači da postoji konkurencija iz između velikih igrača. Rusija ima svoju zonu utjecaja, ako se Europska unija tu pojavi sa bilo kakvim namjerama, e, Rusija se smatra ugroženom i to je u potpunosti odgovornost Europske unije. Dakle, Gruzija sada ima sporazum o pridruživanju Europskoj uniji, ali to je ne samo rezultat djelovanja i politike Gruzije, već je uvelike rezultat reakcije Europske unije na taj stalni pritisak iz Rusije. Hvala. Gospođa Amanda Pol, izvolite. Molimo vas mikrofon za govornicu. Oprostite, e, ne greškom sam ga isključila. Slažem se da recept koji je Rusija primijenila u ovoj regiji, ne samo u ovoj regiji, već i drugdje je iskušani recept i Moskva će ga sasvim sigurno nastaviti koristiti i u, narednoj, e, u narednom razdoblju. Dakle, što se tiče Moskve, projekt Europske unije je civilizacijski projekt i oni ga smatraju prijetnjom samom svom postojanju. Dakle, u tom smislu ne trebamo biti optimistični. oni dakle imaju takav stav, iako ja mislim da je taj stav za samu Rusiju dugoročno gledano destruktivan. E, mislim da će područje Južnog Kavkaza ostati u toj sivoj zoni, u jednom sigurnosnom vakumu. Vidjeli smo kakvi su, e, kakve su bile reakcije Europske unije na komentare vezane uz NATO. Pri predstavnici EU-a bili su šokirani i pokrenuli su rasprave o tome kako države Europske unije mogu e, pojačati svoje sigurnosne mehanizme Dakle, mislim da će naravno ovo stanje u kojem sada živimo, eh, čitavo ovo pitanje susjedstva i situacije u susjedstvu pogurati još niže na popisu prioriteta, odnosno na popisu točaka na dnevnom redu. Eh, u svakom slučaju ove države gledaju prema zapadu, eh, um, a ne prema Rusiji kada se nastoje na nešto ugledati i mislim da takav stav treba Europska unija poduprijeti na sve moguće načine. Kada je riječ o vojnim vježbama na Kavkazu, mislim da je potpuno jasno da je riječ o ruskom pokazivanju mišića i da će oni nastaviti to raditi još daleko u budućnost. To nikoga ne iznenađuje, to sasvim sigurno nije pozitivno za regionalnu sigurnost i stabilnost, ali oni se tako žele prikazati, žele se prikazati kao velika vojna sila i na taj način povećati svoj utjecaj u regiji. I na kraju jednu stvar bih htjela reći u svezi Turske koju danas nismo spomenuli. Mislim da odnos koji su Ankara i Moskva razvile za nas nije dobra vijest. Ne znamo koliko će taj odnos trajati, on je vjerojatno sada utemeljen na zajedničkim interesima, ali Rusi su vrlo uspješno iskoristili podjele između Turske i SAD-a, odnosno Turske i Zapada općenito zbog Sirije e, i izvukli su od toga za sebe korist. E, zapravo me ne čudi, e, odnosno čudi me da Trump još uvijek nije nazvao predsjednika Erdoana budući da je Turska saveznik NATO-a. Dakle, važno je da Europska unija i Zapad općenito učine sve što mogu kao ako bi ponovno privukli Tursku k sebi u svoj tabor jer nam svakako treba da Turska bude sa nama, a ne protiv nas i sasvim sigurno da ne bude saveznik Rusije. Hvala vam lijepa dame i gospodo, ovime smo došli do kraja ove točke dnevnog reda, pa molim vas da se aplauzom zahvalimo našim panelistima. Hvala vam lijepa lijepa. Molim vas ostanite u dvorani. Sada ćemo nastaviti sa trećom važnom točkom dnevnog reda. Ja ću se samo prije toga eh, pozdraviti s našim gostima.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 Ladies and gentlemen, please. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesta jer idemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Ovaj puta je e, izlaganje studije e, za koju smo se složili sa koordinatorima SEDA. E, naručena je studija od Fondation pour la recherche stratégique i zadovoljstvo mi je kao i čast da pozdravim gospođu Izabel Facon koja je e, direktorica istraživanja u toj instituciji. Ona je također nastavnica u Ecole Polytechnique u Parizu. Tema studije je Ruska nacionalna sigurnosna strategija i vojna doktrina te njihove posljedice za Evropsku uniju. Dakle, posljedice oba dokumenta za Evropsku uniju. Vrijeme nam je ograničeno, a tema zanimljiva. I stoga ću odmah dati riječ gospođi Izabel Fakon. Hvala predsjedateljice. Znam da ste već dugo ovdje i mnogo ste već govorili o Rusiji u kojoj je situacija vrlo teška. E, članice Europske unije se brinu zbog kršenja međunarodnih obaveza od strane Rusije. E, Rusija također pojačava vojne aktivnosti u Europi. E, dakle, Rusija je veliki strateški izazov za Europsku uniju E, u globalnoj svojoj strategiji Europska unija kaže da će imati e, selektivni pristup i angažman s Rusijom e, u obrani svojih interesa. Moramo imati produktivnu interakciju s Rusijom, moramo iskoristiti odnose s tom zemljom to je već naglašeno i o prethodnoj diskusiji ciljevi e, sredstva kojima raspolaže Rusija kao i način na koji e, Rusija želi kompenzirati svoje e, stvarne slabosti Stoga je jako zanimljivo što Europski parlament izrazio ovaj interes za odnose s Rusijom i naručio ovu studiju E, studija strateških dokumenata Rusije e, pokazuje e, stvari koje su već poznate i tradicionalne u ruskom stavu u cijelom svijetu, ali ima i novih eksplicitnih elemenata, stvari koje su sada jasnije ovaj dokument, ovi dokumenti su poslužili za našu studiju to je vojna doktrina koja je obnovljena 2014. strategija nacionalne strategije 2015. i koncepcija vanjske politike koja je obnovljena ili e, donesena 2016. Neću moći sve reći o tim temama, ali e, ću ukazati na dva prioriteta koji nisu toliko novi, e, već ih poznamo u e, tradiciji strateškog razmišljanja Rusije E, to je aktualizirano i prilagođeno e, sadašnjoj situaciji. Prvi prioritet Rusije jeste jamčiti nacionalnu sigurnost Rusije u međunarodnom okolišu e, koji smatraju složenim i prijetećim u mnogim aspektima. Gospođa Zabanaca je to vrlo jasno rekla. Rusija se vidi kao E, zemlju u nestabilnom međunarodnom okruženju, neprijateljskom okruženju. I to se odražava u njenom tradicionalnom ocjenjivanju situaciju. E, Rusija se smatra podvrgnutom e, ugrozama s raznih strana. U dokumentima vidimo da Eh, se taj osjećaj pojačava zbog globalizacije. Eh, eh, Rusija je defenzivna u svojim globaliziranim razmjenama. U Moskvi imamo sada novi front u toj viziji konkurentnog svijeta i neprijateljskog svijeta tu e, se referiram na Arktik koji je jako prisutan u svim strateškim dokumentima Rusije. E, treba podcrtati da je to jedina e, regija koja se izrijekom spominje u tim vojnim i strateškim dokumentima. To, to pokazuje sve veću važnost koju Rusija pridaje toj regiji Drugi prioritet, e, temeljni prioritet koji je također jako tradicionalan jeste činjenica da Rusija želi biti i to je izraz dokumenata centrom e, utjecaja u multipolarnom e, globaliziranom svijetu. Ona će biti avatar ambicije i to je već dugotrajna ambicija da sudjeluje u svim međunarodnim događajima, a ne da figurira samo kao regionalna sila. To je vrlo važno za Ruse. E, moramo imati na, umu da se Rusija smatra kao važnim e, e, centrom sile na međunarodnoj sceni. Ona želi E, vršiti utjecaj na bivše e, zemlje Sovjetskog saveza e, za gubitak tog utjecaja u, toj, u tim zonama je znači gubitak mogućnosti da bude središtem utjecaja u, globaliziranom svijetu. sve je to rečeno već i u prethodnim raspravama danas. Ova ideja e, Rusije da e, da živi u neprijateljskom okolišu to i u konkurentskom okolišu i da želi biti e, središtem jednim od središta moći taj glavni neprijatelj je zapad, zapadni svijet, NATO, Evropska unija i SAD. Na vojnom planu e, ne trebamo se vraćati e, na e, sve te razvoje. Kako percipira Rusija tu zapadnu prijetnju NATO koji se širi? koji postaje ofanzivan, SAD koji žele eh, biti nadmoćan u vojnom pogledu u svijetu, mm, mm, mm, njihovi pogledi na eh, konvencionalno i nuklearno eh, na oružanje. Sve se to sada još jače ističe u dokumentima. Ta politička prijetnja koju predstavlja Zapad E, to je ruska vizija. E, e, oni se boje da će se režimi mijenjati pod vanjskim utjecajem. tako krem čita međunarodne događaje. On ih trpa u istu vreću. To je Srbija, Irak, Libija Eh, u istu tu kategoriju oni trpaju obojene revolucije i arapsko proljeće. Eh, ta percepcija političke prijetnje koja dolazi uglavnom od zapada javlja se u vojnoj doktrini eh, koja oblikuje obrambenu politiku Rusije. Ta ugroza se javlja u novoj vojnoj doktrini Rusije i e, tu imamo sve oštrije stavove e, e, već 2010. je to trebalo biti stavljeno u doktrinu, ali je tada smatrano neoportunim. Paradoksalna situacija, Zapad se smatra glavnim izazivačem i ruskih interesa na ova dva područja u istim tim dokumentima moguđe, međutim, e, podcrtava se e, e, slabljenje lider vodstva zapada. Dakle, vidim u novim strateškim ruskim dokumentima gubitak vodstva zapada se smatra kao stvarnošću kao smatra se stvarnošću E, ideja s jedne strane je glavni, glavna prijetnja Rusije, geopolitički govoreći, ali istovremeno se ističe ideja da vodstvo zapada slabi. S jedne strane Rusija smatra da kako bi kompenziralo e, svoje vodstvo, zapad postaje sve agresivnije Rusija smatra da e, je ona time ugrožena. E, ona e, se upisuje u svoju koncepciju vanjske politike. Ona želi učiniti svoju politiku neovisnom od tih prijetnji. Rusija kompenzira svoje slabosti E, e, nacionalna sigurnost strategija Rusije ima potpunu, potpuni popis svih prijetnji na unutarnjem planu e, u gospodarstvu, demografiji i tako dalje. Oni su jako svjesni tih svojih ranjivosti a e, istovremeno i to je u skladu sa tradicijom strateške misli Rusije ona smatra da te interne slabosti e, su mobilizirane vanjskim utjecajima kako bi oslabili geopolitičku ulogu Rusije mislim da e, e iz svih tih razloga E, svjesnost e, unutarnje slabosti e, Rusija mm, postaje agresivna u svojim međunarodnim nastupima. Ona međutim nije sigurna da će dobiti važnu ulogu u ovom novom međunarodnom poretku. Ona će naravno činiti sve da bi dobila najbolju moguću poziciju u tom poretku. Ona želi e, e, dobiti snažnu poziciju u međunarodnom poretku i postaje agresivna. E, to je strategija Rusije u preslagivanju svijeta ona je obnovila svoje e, vojne sposobnosti, a ima i agresivnu diplomatsku djelatnost. E, to je odgovor na to da se stvara novi svijet, ona želi tome e, doprinijeti, ona vidi gubljenje vodstva na zapadu, međutim nije sasvim sigurna u ovom e, nesigurnom svijetu. Što se tiče vojnih kapaciteta koji se obnavljaju, vidjet ćete u sudi, ako je budete čitali, e, e, vojni proračun je povećan, izvršena je vojna reforma, reforma vojske 2008 pojačano je osposobljavanje vojske, vježbe i tako dalje. E, glavni cilj e, ove e, vojne reforme iz 2008. jeste da se osigura dominantni položaj Rusije u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza dakle bivšim članicama. Ona vrši pritisak e, na e, zemlje koje su, koje su podložne tome. Ona označuje svoju vojnu prisutnost. E, Rusija ostaje vođa u, u, u tom području što se tiče vojne moći. Ona ima ona jamči zemljama koje su članice e, vojnog saveza koje je sklopila e, ona im osigurava sigurnost svojom prisutnošću. E, glavna ideja reforme vojske iz 2008. jeste da na konvencionalnom području učini vojsku učinkovitijom mm u, e, rečeno je da ona e, smatra da mora imati oko sebe jedan pojas tampona koji će osiguravati sigurnost. Vojska je postala mobilnija, operativnija, može se brže razmještati, uglavnom učinkovitija je e, nego što je to bila situacija u 2008. u Gruziji što se tiče vojne moći, neću govoriti o Kini jer to nije tema naše diskusije. E, glavna vojna prijetnja e, po mišljenju Rusije e, za Rusiju jeste NATO. Mogli bismo dugo govoriti da i postoje mnoge zemlje NATO-a koje su vrlo ranjive NATO je za Rusiju glavna vojna moć sa velikim tehnološkim kapacitetima i tako dalje. Da li je NATO prijetnja ili ne, o tome bi se moglo razgovarati. Dakle, postoje jaz E, u konvencionalnom naoružanju između NATO-a i Rusije e, e, u sustavima u tehnološkoj opremi i tako dalje. Stoga Rusija je poduzela mjere da bi premostila taj jaz. O, te mjere uključuje mjere zastrašivanja kako bi onemogućila zapada donosi odluke ona želi natjerati neke zemlje zapada da mekše postupaju s Rusijom E, ima vojne vježbe, manevre koje e, pokazuje svoju moć, e, zrakoplovi preljetaju prostor zemalja NATO-a, krši, dakle ona krši zračni prostor i tako dalje. Dalje premošćivanje tog jaza su asimetrične mjere. U prvom redu zone pristupa e, oko Kaliningrada, oko Krima e, i sve više oko Arktika. E, imamo elektronički rat, imamo hibridne ratove, dvosmislene ratove, to sada nekako briše granice između ratnog stanja i mira E, sve se to e, pokazuje našoj studiji. E, ova igra Rusije nas ona stalno podsjeća da je ona nuklearna sila i to ima implikacije za moguće situacije sukoba s Rusijom. Što se tiče obnovljenih vojnih kapaciteta o kojima sam govorila, u Rusiji ti obnovljeni vojni kapaciteti trebaju pokazati da je Rusija i dalje e, vojna sila i mislim da možemo reći da je jedan od ciljeva e, ruske operacije u Siriji e, bio reći Baracku Obami koji je u ožujku 2014. godine u Ekonomistu rekao da je Rusija samo regionalna sila i da čak na regionalnoj toj razini e, se ne afirmira e, dovoljno jer e, se samo bavi mjerama prisile. Mislim da je jedan od ciljeva Rusije, možda ne primarni, ali barem sekundarni, pokazati Barack Obami da Rusija je i dalje vojna sila koja se ne ograničava samo na regiju u kojoj se nalazi. E, drugi dio o kojem se govori o ovoj studiji e, želi odgovoriti na dva e, ruska prioriteta. S jedne strane zajamčiti svoju sigurnost, s druge strane zajamčiti imati e, status e, velike vojne sile. E, to sve se može postići kroz hiperaktivnu diplomaciju na Bliskom istoku. Vidjeli smo da je Rusija djelovala kao vojni element, ali isto tako na veoma mudar način je razvila odnose sa svim akterima koji prate sirijski dosje. U Aziji također je Rusija razvila odnose sa mnogo mnogo država u toj regiji. Dakle, to je ta hiperaktivna diplomacija koja ima sasvim jasan cilj, odnosno ciljeve koje ne možemo sada sve razimirati, ali u svakom slučaju oni žele biti glavni e, sugovornik SAD-a za sve međunarodne dosije. Zatim Rusija želi dokazati da nije toliko izolirana e, niti marginalizirana koliko to kažu zapadne zemlje. E, Treća je nadoknaditi slabosti Rusije o kojima sam govorila malo čas, e, služeći se e, snagama drugih jer Rusija sama po sebi nije dovoljna, već mora imati jako partnerstvo, na primjer sa Kinom, u tom slučaju se na nju gleda na drugačiji način, također tu postoji e, trostruko partnerstvo Rusija, Indija, e, Kina e, i suradnja iz Šangaja u okviru BRICS-a. Na taj način Rusija nadoknađuje one manjkavosti na međunarodnoj sceni kroz ovu intenzivnu diplomatsku aktivnost u Aziji. I isto tako Rusija želi poboljšati svoj položaj na međunarodnoj sceni u strateškim područjima, naročito u Aziji i Pacifiku. I zapravo možemo reći da je Rusija prilično odsutna sa tih područja. Ona je obično E, zemlja koja se usredotočila na odnose sa e, zapadom a nije toliko prisutna u velikoj Aziji i kad je prisutna prisutna je tu samo e, radi partnerstva s Kinom što samo po sebi povlači i određene manjkavosti a naročito u ovom današnjem svijetu koji se tako brzo mijenja Rusija želi poboljšati svoju, svoj položaj u Aziji. I za kraj, vraćam se na ono što sam rekla na samom početku, na koji način e, Europska unija može razvijati odnose sa Rusijom. Ono što sam ja primijetila radeći na ovom dosjeu je činjenica da je Rusija na neki način unazadila e, Europsku uniju u svojim prioritetima. Zapravo Rusija na neki način govori Europskoj uniji sad je e, e kod vas. Ja se bavim nekim drugim stvarima. imamo e, stručnjake, bliske vlasti koji smatraju da je možda najbolje e, napraviti pauzu u odnosima s Europskom između Europske unije i Rusije. Ali tu dolazimo do druge paradoksalne situacije gdje Rusija smatra da Europska unija jednostavno nije sposobna strateški djelovati, da e, ne djeluje na dovoljno autonoman način, a s druge strane vidimo da se e, Europsku uniju smatra jednim od izazivača e, Rusije, naročito u susjedstvu Europske unije i Rusije te je sasvim jasno da e, Rusija gleda na Europsku uniju kao na političku prijetnju o kojoj sam govorila malo čas e, zbog toga što e, u Europskoj uniji se često govori o standardima i praksama koje bi mogle umanjiti utjecaj Rusije u susjednim zemljama. Rusije. Istovremeno vidimo da Rusija koja se sada okreće sve više ka Bliskom istoku i Aziji e, želi stvoriti koncept vanjske politike koji će kao prioritet imati e, euroatlantsko e, područje i to nas dovodi do sljedećeg zaključka. Rusija još uvijek nije prihvatila to taj marginalni položaj koji joj je Europa dodijelila nakon hladnog rata. To je sada nešto o čemu se može raspravljati, da li je to istinit položaj ili ne, to je tema možda neke druge rasprave, ali to se nalazi na drugom mjestu e, ruskih e, regionalnih prioriteta. I mislim da Europska unija na tom području ako želi može odigrati vrlo bitnu ulogu u toj strategiji u odnosu na Rusiju koja mora sadržati dva dijela e, jačanje obrambenih mjera s jedne strane i nastavak e, dijaloga i suradnje s druge strane. Kako to postići? To je malo komplicirano. To se treba učiniti poznavajući e, realnost na terenu jer se Rusija e, je upotrebila tu e, takozvanu tešku diplomaciju e, temeljeći se i na svojim e, vojnim uporištima. E, ta takozvana teška diplomacija pokazuje da je Rusija svjesna e, unutarnjih i diplomatskih manjkavosti, naročito u Aziji ili Bliskom istoku ne možemo reći da je Rusija zaista uspješna u svom jačanju utjecaja. Ona pokušava se na neki način približiti drugim zemljama kako bi ojačala svoj utjecaj, a naročito se približava e, Kini, a u regiji joj je položaj oslabljen zbog sukoba e, sa Ukrajinom. E, tako da možemo reći da Europska unija tu može zaista odigrati bitnu ulogu, a to je jako važno u ovom trenutku kada postoje tolike neizvjesnosti o tome što će e, gospodin Trump učiniti i kakvo će njegovo biti djelovanje u Europskoj uniji i u Rusiji. Zato mislim da je ovo sjajna prilika za Europsku uniju da bude prisutnija u odnosima sa Rusijom. Hvala vam najljepša, gospođo, a sada otvaram e, raspravu. Raspravu tijekom koje možemo razmijeniti e, mišljenja nakon predstavljanja ove studije. Najprije gospodin Geller. Najljepša hvala na vrlo zanimljivoj studiji i na objašnjenjima u vezi sa studijom. Moje prvo pitanje. E, Rusija kao i Sovjetski savez prije nje je e, uvijek imala e, konstantu, a to je bilo da su zapadne demokracije same po sebi da sami po sebi neće napasti Varšavski pakt govorili su naravno suprotno. E, koliko ja znam, e, današnja Rusija e, ni, današnja Rusija nije opasna za NATO. Ovaj horor scenarij u vezi sa Zapadom je samo scenarij za unutrašnju upotrebu E, ugroze, stvarne ugroze e, kojima je izložena Rusija. Da li ona to uzima, kako ona to uzima u obzir? E, Rusija sa sadašnjim kapacitetima je na rubu svoje sposobnosti Mm, imamo u, u angažmanu u Siriji, u, Ukrajini. Dakle, ona je na kraju svojih sila. I kao posljednje pitanje ili primjedba u, u prošlog e, spomenut je Arktik i mi smo imali jedan izvještaj o Arktiku E, da li se to smatra regijom e, koji je usprkos napetoj situaciji da to, da tu možemo imati jednu posebnu e, agendu za surađivanje u ribarstvu, u istraživanju i tako dalje. Da li bismo mogli imati tu jednu posebnu agendu bez napetosti? gdje bismo mogli e, poboljšati odnose koji su inače vrlo hladni. Sa Pašku. Gospodin Pašku. Hvala vam najljepša na ovom izlaganju. Ja zaista smatram da je ovo jedna ozbiljna dubinska analiza situacije i unaprijed se veselim što ću je moći pročitati s olovkom u ruci. Imam dva pitanja, odnosno dva problema. Najprije, što se e, vojnog aspekta tiče, paradoks Rusije je taj da oni smatraju da su pod pretnjom, odnosno da su svi njegovi susjedi e, srednje ili male sile koje oni moraju pokoriti i to je paradoksalna situacija. Vi ste manji od mene, ali vas želim pokoriti e, jer e, osjećam određenu pretnju. To je nešto što bi se trebalo detaljnije razmotriti. A drugo, oni smatraju da njihov e, položaj na svjetskoj sceni danas nije zadovoljavajući. Pa se zanimam koja bi to bila razina zadovoljstva da li bi to bio položaj u kojem svi ostali priznaju utjecaj Rusije ili e, kada se e, radi o e, području utjecaja tu moramo ujediniti pitanje i utjecaja i one pretnje koju osjeća Rusija. Sada što se tiče e, situacije na zapadu za sad je postojala neka vrsta podjele rada, možda ne službena, ali je postojala, a to je sljedeća. SAD je bio zadužen za upravljanje e, sukobima s Rusijom, a Europska unija je bila zadužena za uspostavljanje suradnje s Rusijom. A sada nam se čini da će SAD preći na stranu suradnje. I što je onda preostalo Europskoj uniji da preuzme onaj dio e, sukoba s Rusijom? Sumnjam u to. Da prihvati sekundarnu ulogu u suradnji, to je nešto vjerojatnije. I zato se vraćam na ono što sam rekao na samom početku, a to je to područje utjecaja koje e, koje Rusija traži kao priznanje do koje mjere e, status Europske unije i članstva u e, NATO nam povećava mogućnost da nadgledamo stanje u Rusiji jer mi želimo da NATO nas u Europskoj uniji zaštiti upravo od toga. Hvala, gospodin Eller. U prvom redu srdečno zahvala što ste ovdje. E, e, jako pažljivo čitamo ove studije. E, imam jedno pitanje koje se odnosi na oružanje Rusije. Tendencija je u posljednjih deset godina u NATO i drugdje da se vojne, e, vojna ulaganja e, u rade u lako, lako pješaštvo i e, drugo konvencionalno oružanje. ovo rusko naoružanje i pojačanje vojnog budžeta vidimo da se e, jako jačaju kapacitetu e, ratnog zrakoplovstva, s druge strane vidimo e, se ulaže ili vide se pokušaje u investiranje novih nosača zrakovlova, ulaže se u bespilotne letjelice, ruska se vojska modernizira ali nemamo jednu jedinstvenu sliku te modernizaciju. E, e, e, s jedne strane vidimo strategiju hladnog rata, koje zaključke možemo izvući iz ovih ulaganja u vojsku? a koje zaključke bi morali izvući NATO i Europa iz tih ulaganja? E, da, da li je to način da se jača stav i pozicija u vanjskoj e, politici, e, utjecaj u Africi, u Maliju i drugdje? a o Rusi imaju petnaest tisuća tenkova, a mi imamo pola toga. E, kako se to može usporediti sa situacijom u hladnom ratu? Kako bismo morali orijentirati naša ulaganja? Gospođa Valero ima riječ. E, Hvala. Zapravo imala sam isto pitanje koje je postavio gospodin Galer, ali možda nešto detaljnije. Prije e, par godina provela sam skoro cijeli tjedan u Rusiji tada smo bili na jednom studijskom e, putovanju kako bismo vidjeli što se dešava na području sigurnosne i obrane. Dolazim iz Švedske, dakle mi smo bliski susjedi. Ali kada sam otišla tamo, E, predožba koju sam stekla je da e, e, je Rusija uplašena, odnosno da Rusiju plaši njezino stanovništvo a e, vi ste se toga e, dotakli malo u ovom izvješću. Dakle, u neku ruku mora postojati e, vanjski neprijatelj, sada je to zapad. Mi tražimo previše od Rusije ili možda potičemo narodnu pobunu tu možda postoji određena poveznica e, sa strahom od vlastitog e, stanovništva E, da će se stanovništvo pobuniti protiv vlade. Ne znam da li ovo vama može djelovati kao prirodan zaključak koji možemo izvući. Što se tiče Arktika, za sad je to jedno mirno područje. Htjela bi znati nešto više o onom što ste e, vi e, rekli o vašem tumačenju, zbog čega se Arktika, toliko spominje u ovom izvješću, zbog čega mu se daje tolika pozornost. Gospodin Galer je spomenuo e, pitanje nafte ili ribarstva, e, ali nafta ili plin, na primjer, su e, energenti koji su bitni za cijeli svijet uz e, otopljavanje leda možemo biti nešto aktivniji na Arktiku, ali tu istovremeno postoji rizik e, pogoršanja stvari, ne samo za ljude koji stanuju i žive tamo, već za sve ostale. Hvala, gospodin Schaffhauser. Merci, madame. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala vama gospođe što ste govorili na francuskom jer je to vrlo rijetko u ovom domu, a mi smo e, jedna od snaga koja je jako aktivna na području sigurnosti i obrane. E, što se tiče vašeg izlaganja, moram reći da mi je sve ovo e, nešto što mi djeluje normalno. Sasvim je normalno da se Rusija brine za ovaj globalizirani svijet kao i E, Francuska, Austrija i tako dalje. Normalno je da žele biti aktivni i jaki u multipolarnom svijetu jer ovo nije unipolarni svijet gdje ne postoji demokracija i sasvim je jasno da Rusija gleda na ostatak svijeta kao na prijetnju jer uz intervenciju u e, Srbiji, Iraku i tako dalje uz intervenciju protiv e, takozvanih obojenih revolucija E, koje nisu nužno predstavljale e, želju i volju e, demokratskih naroda. Sasvim je normalno i vi ste to rekli da Rusija mora biti svjesna svojih manjkavosti. Rusija zna da ne može intervenirati u u Siriji i svugdje jer je njezin vojni proračun ograničen i dva puta manji u odnosu na proračun SAD, a ne govorim o vojnim bazama koje ima izvan Rusije. E, dakle, ova politika koju Rusija vodi mi djeluje kao jedna politika e, sile, kao što je to politika Francuske ili Njemačke, E, te stoga smatram da sasvim ispravno se možemo zapitati kako se Europska unija može pozicionirati u odnosu na ovu normalnu politiku Rusije koja samo brani svoje interese. Vi ste to čak i rekli u vašem zaključku, možda ga možemo detaljno e, razmotriti, da e, je Rusija naš partner, da naravno moramo bez obzira na to ostati neovisni. Ja imam jako puno ruskih prijatelja i smatram da možemo e, raspravljati samo ukoliko smo neovisni, inače rasprava nije moguća, inače ulazite na područje sugeriranja, to je točno i za SAD, i za Kinu, i za Indiju. Dakle, potrebna je obrambena politika, to je sasvim jasno i moramo ići još dalje na području suradnje, naročito u ovom trenutku u kojem e, SAD E, šalje drugačiji signal e, Rusiji o tome je govorio gospodin Pašku. ovdje u parlamentu se smatra da je to neka prijetnja, da je to opasnost, a ja mislim da to može biti sjajna prilika za Europsku uniju. Hvala. Gospodin Marek Jurek. Eh, eh, hvala gospođo predsjedavajuća i eh, hvala vam gospođo Fakon na vašoj detaljnoj analizi. Cijelo poslijepodne smo govorili o odnosu između Rusije i zemalja u regiji. Ovdje sam, ovdje sam. Dakle, cijelo poslijepodne smo e, razgovarali o e, vojnim odnosima između e, Rusije i Južne Ukrajine, Južnog Kavkaza i tako dalje te e, se neću vraćati na ta pitanja koja su već bila postavljena. No, međutim, iskoristit ću e, priliku što ste ovdje sa nama, vi koji ste stručnjak za ova pitanja, da se osvrnem na jednu povijesnu činjenicu. Za nas e, u Polskoj je to oduvijek bitno, ne samo iz povijesnog aspekta, a radi se o reakciji Rusije na katastrofu našeg predsjedničkog zrakoplova iz 2010 godine. Nakon te e, nesreće e, odnosno katastrofe mi smo u Poljskoj htjeli uspostaviti neke nove odnose sa Rusijom. Tadašnji predsjednik Poljske i e, predsjednik vijeća Donald Tusk usprkos određenim gestama otvaranja Polske je e, shvatili da e, Rusija neće vratiti ostatke predsjedničkog zrakoplova Poljskoj. I tu se radilo o sabotaži, može se govoriti o sabotaži istrage o ovoj nesreći. I to je jedna e, vrlo izvanredna situacija. Ja ne govorim sada o tome kako bih predstavio svoje mišljenje, već me zanima vaše mišljenje o ovoj e, situaciji. E, mi smo e, upravo čuli što ste vi rekli u vašem izvješću i govorite o ruskoj perspektivi, ali me zanima kako možete objasniti taj stav Rusije koja je odbila vratiti ostatke zrakoplova. Koji, koja je bila motivacija e, gospodina Putina koji je tada bio premijer e, i koje je, zbog čega je Rusija kao država tako reagirala? Um, uh, Mr. Hvala vam lijepo gospodin Kuzo. Zahvaljujem predsjedateljice, zahvaljujem i izvjestiteljici na iznimno zanimljivom izvješću. Istina, trenutačno je situacija veoma napeta kada je riječ o Rusiji i njihovim proturaketnim raketnim sustavima u pogledu onoga što se događa na granicama kad govorimo o ophodnjama na Baltiku, odnosno o pokretanju nekih vojnih vježbi. E, kad govorimo o onome što se događa s NATO-om, sa bivšim Varšavskim paktom, e, doista Rusija to doživljava kao prijetnju i mi to možemo razumjeti. Što vi mislite kako će Rusija reagirati, kako će odgovoriti na ono što oni doživljavaju kao prijetnja, a to je činjenica da je NATO sve bliže i bliže njihovim granicama. Dakle, iako naravno se na neki način tolerira ponašanje NATO-a u Siriji, s druge strane oni doista e, reagiraju na e, širenje NATO-a i što mislite kako će izgledati njihov budući dijalog sa SAD-om i hoće li SAD zauzeti drugčije stajalište u odnosu na Europsku uniju? Gospođo Gomeš, izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovom zanimljivom briefingu. Spomenuli ste da u Rusiji postoji paranoja u pogledu promjena, ne samo s obzirom na ono e, kako oni vide da se svijet razvija, već i s obzirom na stanje unutar zemlje, dakle to je taj neki autokratski sindrom. Ne, vi niste upotrebili riječ paranoja, ja sam je upotrijebila. Pitanje koje vam želim postaviti je sljedeće. Što je s ruskim narodom u cijeloj toj situaciji? I što je sa učinkovitosti ili neučinkovitosti Europe prema ruskom narodu? Ovdje ne govorim o tome da treba tražiti promjenu režima, ali treba tražiti promjenu narativa, odnosno propagande sadašnjeg režima u Rusiji. I imam još jedno pitanje. S obzirom na sadašnju situaciju u Sjedinjeveričkim državama i s obzirom na to da ne znamo kakav će biti odnos između gospodina Trumpa i Putina, Znamo da gospodin Trump vrlo olako napada e, sve oko sebe. Za divno čudo e, nije napao gospodina Putina. On traži čak i ukidanje e, sankcija za tehnološki materijal, odnosno vojnu opremu. Mislite li da će to imati neki utjecaj u budućnosti osim tog novca koji će donijeti američkim tvrtkama koji će e, opremu izvoziti u Rusiju. Čula sam na Reutersu da se govori o tome da Putin nije istog mišljenja kao gospodin Trump glede Irana. Što vi o tome mislite? We'll have problem with interpreters <laughs> quite soon. Uskoro ćemo imati problem jer ćemo ostati bez prevoditelja. No, gospodine Frey, izvolite. Hvala vam lijepa. Prevoditelji već dugo i naporno rade, pa ću nastojati govoriti sporije. Hvala vam lijepa, veoma ste jasno rekli kako vam je bilo potrebno mnogo vremena da sastavite ovo izvješće i mislim da to dovodi do sljedećeg rezultata, a to je da imamo još većeg slona u prostoriji kojega nitko ne spominje, a sada ga je spomenula kolegica, to je Donald Trump, no ipak ste ga spomenuli u svojoj posljednjoj rečenici. Bojala sam se da će me teme, bojao sam se da ćete me ostaviti bez materijala da postavim pitanja, ali eto, ipak ste ga na kraju spomenuli. Znamo da dobro poznajete situaciju u Rusiji, vjerujem da ste se i ovom temom podrobno bavili. No, mi znamo da je Trumpa veoma teško klasificirati, da tako kažem. Kako ste došli do tvrdnje da Rusija, procjenjujući situaciju u odnosu na SAD, i procjenjujući moguće poštivanje, e, odnosno ponašanje ovoga predsjednika, e, što mislite hoće li oni nastojati iskoristiti tu situaciju ili će se nastojati ponašati kao da čovjeka u bijeloj kući zapravo nema? Evo ako dopustite dva pitanja s moje strane i jedna napomena. Pitanje se odnosi na odlomak u ovoj studiji gdje govorite o zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici i o ruskom odnosu u Eh, dakle o ruskom odnosu prema našoj zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici. Možete li nam o tome nešto reći? A, imam još jedno pitanje. Koja područja moguće suradnje Europske unije i NATO-a su područja koja Rusiju brinu, odnosno koja su to područja koja Rusija doživljava negativno? Druga stvar je sljedeće. U ovoj studiji govorite o dva područja ruskog objašnjenja njihovih agresivnih politika. Prvo je da Eh, na neki način prikriju svoje unutarnje poteškoće, odnosno da mm, učine svoje vlastito društvo koherentnim, odlučnim i tako dalje. A drugo objašnjenje koje spominjete, a mi u istočnoj i središnjoj Europi to veoma jasno vidimo, je rus svako nastojanje da ponovno steknu prevlast u područjima bivšeg sovjetskog bloka. To je sve vidljivije u ruskoj vanjskoj politici. Što mislite kolika je težina ovih dviju politika koji je omjer njihove težine? Evo, mislim da je to dovoljno. Evo, sada smo e, zaključili s pitanjima, pa vas molim da nam odgovorite. Pokušat ću odgovoriti na e, velik dio pitanja. E, prevodioci se već mnogo radili. Mm, imamo jednu opću primjedbu Pitanje se e, nekoliko puta pojavilo. Nemamo rješenje o kako odgovoriti na e, ruski stav. To jest e, ravnoteža izma defenzivnog stava zbog povijesnih i drugih razloga. Dakle, to ta ravnoteža između obrambenog stava zbog prijetnji i e, e, agresivnog odgovora e, u vezi s tim pojmovima mala zemlja, velika zemlja, gospođa Šabanaca je jasno rekla kad se radi u nemješanje u, u interne poslove neke zemlje. Tu imamo jednu opću arhitekturu kad se pitamo o vanjskoj politici Rusije miješanje u unutarnje poslove drugih zemalja. E, e, e, Rusija se ne miješa u unutarnje poslove SAD-a, ali male zemlje u ruskoj viziji stvari se moraju znati kako će se opredijeliti. Mm, to moramo imati na umu. Što se tiče eh, konstante eh, u vezi sa eh, zapadnim demokracijama, mislim, ruska strategija vis-a-vis NATO-a, uzimaju se obzir, svi scenariji, vojska uzima u obzir sve scenarije Ma, mada je hipoteza napada od strane napada ravna nuli, e, možemo govoriti koliko hoćemo o tome e, da e, zemlje mnoge zemlje članice NATO-a imaju vrlo male vojske, džepne vojske da tako kažemo. Imamo e, SAD u NATO, -u. u ruskoj viziji su e, e, Sjedinjene države intervencionistička zemlja i koristi se silom kako bi zaštitila svoje interese. Imamo jednu instrumentalnu situaciju što se tiče unutarnje situacije. Možemo međutim reći da prijetnja NATO-a je nešto koja se, e, koju Rusi instrumentaliziraju. To nije stvarnost. E, e prijetnja koju predstavlja Europska unija, ta prijetnja se vidi više na političkom nivou e, kada Evropska unija sklapa sporazume o partnerstvu sa susjednim zemljama. Rusija to nikad nije prihvatila. Time Evropska unija širi svoja načela i vrijednosti u susjedne zemlje, a time slabi utjecaj e, Rusije. U tim zemljama postoji e, korupcija i tako dalje i ako te zemlje sve više prihvaćaju dobre prakse, onda to stavlja u pitanje ruski utjecaj u tim zemljama. I imamo narod i činjenicu da te, ako te zemlje idu prema demokratskom e, sustavu, one su još daleko od toga naravno u mnogim slučajevima. E, e, e to pojačava prijetnju političke subverzije u Rusiji. E, to je e, KGB-ovski e, profil Vladimira Putina. On prenaglašava tu dimenziju aktualni Kremlj ima veliku bojazan od e, revolucija, ustanaka pod utjecajem Zapada. Mm, e, Vladimir Putin ima KGB-ovsku pozadinu e, E, u, na početku smo imali složeniju sustav ruske vlade, ali sada se e, situacija promijenila. E, imamo jedan uski krug ljudi oko Vladimira Putina i to utječe na viziju svijeta koju Rusija ima. Što se tiče unutarnje politike, to se nadovezuje na politiku u vezi sa obojenim e, revolucijama. 2011 e, se stvari nisu odvijale onako kako je željela Rusija. E, došlo je do demonstracije u velikim gradovima Rusije, Petrogradu i drugdje. To E, je nekako ugrozilo model na kojem je e, Putin izgradio svoju popularnost. E, vladajuća stranka nije imala one rezultate koje je očekivala. Tako se ruska vojska mobilizirana im Putin i Medvedjev su tu djelovali došlo je do zakona koji su ljude bacili na ulicu. mislim da je to za nas E, neki su smatrali da je taj pokret važan, međutim on nije trajao dugo, ograničen je bio na nekoliko gradova, ali to je dovelo do uzbune u Rusiji. To je po, popraćeno e, čvršćim stavom na međunarodnoj sceni. Ne možemo sve međutim objasniti e, tom zapadnom prijetnjom koju vidi Rusija. E, to nije jedino objašnjenje. Ako pogledamo slijed događaja iz 2006. 2007. E, govor u Minhenu Putina, e, tu su se stvari počele artikulirati E, tako počeo se e, oblikovati ovaj stav o neprijateljstvu zapada e, ove prijetnje koje Rusija ima rizik Kine i prijetnja Kine Rusija se boji ona sve više postaje mlađi partner na mnogim područjima u odnosu sa Kinom, a vidi prijetnju sa zapada. Kina e, je dugoročna prijetnja, prijetnja u daljnjoj perspektivi, a to e, e, odnosi Rusije i Kine već 25 godina se grade e, tu on, oni razgovaraju o svim spornim problemima mm, e, trgovina plinom i tako dalje e, to nisu zemlje koje se uzajamno jako poštuju ali koje su odlučile da razviju odnose E, koji, e, sprečavaju da uđu u sporne situacije ili u situaciju sukoba. E, Rusi s pravom ili krivom smatraju da vojnu prijetnju Kine mogu e, e, nekako ublažiti e, komercijalnim odnosima i dogovorom. Imamo također i južni bok reforma iz 2008. godine tu imamo elemente zastrašivanja susjeda imamo i potrebu da budu kredibilna snaga u, sukobima koji se mogu pojaviti na jugu. E, e, Rusi se sada specijaliziraju e, u svojim sporazuma, sporazuma kolektivne sigurnosti. Oni nas nastoje spriječiti tokove prodaje droge e, i spriječiti također e, dolazak e, islamističkih terorista na taj način. S jedne strane imamo tendenciju prenapuhavanja prijetnje sa juga ali to su s druge strane i stvarni rizici i stoga Rusija ulaže u jačanje svojih vojnih kapaciteta nakon 2008. godine kako bi smanjila rizike na, rizike na južnom boku. E, tu imamo i neke e, suprotnosti. E, oni jačaju i zapadni bok i E, imaju vojnu prisutnost u Tadžikistanu e, e, i razmještaju snage iz Tadžikistana na zapadni bok. Pitanje je također postavljeno o u vojni aparat Rusije, ima li on granice, jesu li oni na rubu svojih sila sada? Eh, Ukrijana, Krim, eh, Donbas i Sirija. To je jedan napor koji je eh, doziran. Rusija je napredovala u razvoju svojih vojnih snaga od 2008. i situacije u Gruziji. E, ovo jačanje mm, mm, nije, ne traje jako dugo. E, Rusi su maksimalno dozirali svoje operacije u e, Siriji. to je značajan vojni napor, ali on je umjeren, doziran. E, Krim je naravno e, predmetom e, velike pažnje od strane Rusije. U Donpacu je došlo do jednog iznenađujućeg učinka. Rusiji se angažiraju u Donbasu, tamo su je ruska vojska i tekako prisutna. Um, have to, e, Moram intervenirati e, jer prevodioci sada moraju otići. Zahvaljujemo im što su dulje ostali. Ako se slažete, e, dozvolit ćemo gospođi Fakon da nastavi i to na engleskom. Da.